nadam se da ste dobro se odmorili tijekom ove ljetne naše stanke i da ste nam se poslije godišnjeg odmora vratili doista relaksirani i ponovno ojačani za sve nove naše napore. Dobili ste dnevni red, imali smo inače jednu želju da ga izmijenimo. Naime, da se ova točka koja se odnosi na trgovinski ugovor sa Kanadom, odnosno CETU, prebaci na sutra. Ja moram kazati da se tome de facto protivim i znam da je recimo želja za to došla zato što nam se neki članovi danas nisu mogli pridružiti, međutim ja mislim da ćemo zadržati danas, a sutra nastaviti ako budemo imali vremena još sa CETom. Ako nema daljnjih prigovora dnevnom redu, ako ih nema onda je dnevni red ovako kakav je usvojen. Druga točka je usvajanje našeg zapisnika od 30. lipnja. Mi uvijek se toga držimo ako do kraja sjednice nije došlo nikakvih prigovora, onda se držimo toga da je prešutno usvojen zapisnik. Prema tome tome on je sada se smatra i službeno usvojenim. A sada prelazimo na točku 3, a to je na, to su naše najave. Danas, ko će nam doći? Dakle, danas kao prvo imamo izaslanstvo iz Indonezije koje nam je došlo u posjet. Ne znam da li su već svi članovi izaslanstva stigli. A isto tako imamo izaslanstvo iz Kenije sa ministrom trgovine iz Kenije i želimo im srdačnu dobrodošlicu. Imamo kao i uobičajeno, jedanput godišnje sastanak s veleposlanicima Europske unije i to sastanak veleposlanika Europske unije sa predstavnicima parlamenta. Taj sastanak će se ove godine održati utorak 6. rujna. Svi su kolege srdačno pozvani na sastanak, a imamo već i konkretan program i rada tog sastanka. Od 18. do 22. Lip, srpnja smo poslali izaslanstvo u Nairobi. To izaslanstvo je imalo puno uspjeha tijekom svog boravka, održalo je čitav niz zanimljivih sastanaka, a osim toga smo i sudjelovali u jednom procesu formiranja mandata, de facto utjecali na njega i mogli, imali smo priliku raspravljati o budućnosti zaštite investicija europskog modela mi ćemo izvješće o posjetu te, boravku te delegacije na jednom od sljedećih sastanaka razmotriti i prodebatirati. australski ministar za vanjske poslove će sljedećeg četvrtka biti u Briselu. I tom prilikom ćemo održati jedan zajednički sastanak odbora AFET i INTA i to ujutro 8. rujna. je izaslanstvo iz Indonezije. Dakle, to su članovi Indonežanskog parlamenta, su je među vremenu pristiglo. Evo, još jedan put im želim izraziti srdečnu dobrodošlicu, jako nam je drago da će biti prisutni na našem sastanku. A to se jako dobro poklopilo s obzirom da je Indonezija upravo sada u fazi E, dakle sklopila je 18. kolovoza već ugovor o slobodnoj trgovini s Europskom unijom. Prema tome Indonezija je prva zemlja koja ima dozvolu za flekt, flekt dozvolu koja će stupiti na snagu 15.11.2016. ove godine, što znači da će izvoz drveta doista se onda održavati pod svim uvjetima i prema svim standardima uz sve revizije koje mi predviđamo, onako kako to treba biti za flekt dozvolu. Nadalje, Rusija i mi smo od svjetske trgovinske organizacije Dakle, mi smo u okviru Svjetske trgovinske organizacije nekoliko postupaka imali, naime različitih sukoba koji su se tu rješavali. Rusija je ponešto od toga izgubila glede ono što se odnosilo na carine za različite uređaje i proizvodnju palminog ulja, jer se pokazalo da je Rusija svojim načinom postupanja kršila pravila Svjetske trgovinske organizacije upravo u tom području. I doista moramo kazati da je to prvi puta da je Rusiju Svjetska trgovinska organizacija na adekvatni način osudila i kaznila. Nadalje, želim vas podsjetiti da se ova sjednica može uživo pratiti preko interneta i vjerujte mnogi ljudi sada sjede uz svoje kompjutore i podsjet, pozdravljam sve one koji nas prate preko web streaminga od Budimpešte i Kaliningrada do Njemačke i dalje na e, istok i zapad Evropske unije ali i šire. Jedan topli pozdrav svima. Time bih završio sa svojim objavama i najavama pa bismo prešli na prvu točku dnevnog reda, a to su zajednička pravila za uvoz tekstilnih proizvoda iz Bjelarusa. Ali mislim da naš gospodin Hanu Takola, naš izvjestitelj, nije mogao biti s nama, međutim njegova zamjenica gospođa Riz je ovdje pa je odmah dajem riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo reći ću vam nešto što sam upravo E, dobila. Kolega Takula jutros nije mogao doći pa se ispričavam. Dragi kolege, ovo je prilično stručno izvješće, ali kao što su mnogi rekli, to je politički važno. Jer je e, određeno da se neki e, ukinu neki porezi na uvoz onoga što dolazi neke robe iz Bjelarusa. I mislim da je to način da se podrži razvoj bjelaruske ekonomije i e, tu također e, izbjegavamo situaciju koju bi e, Europska imala dvostruka mjerila i kažnjavala jedne zemlje za određenu vrstu ponašanja, a ne drugu zemlju za isto tako ponašanje. Ako želimo razvoj demokracije, ne možemo imati dvostruka mjerila. To kaže kolega Hanu Takola. Prilikom prve razmjene mišljenja o, tom, o toj temi smo već to spomenuli. Načinjeni su amandmani, odnosno mogu se uložiti amandmani do 17. rujna i e, tako ćemo vidjeti rezultate e, izbora koji se u Bjelorusu održavaju 11. rujna. Ukidanje autonomnih kvota za tekstil i e, odjeću za, koja dolazi iz Bjelorusa je nešto što će E, omogućiti da e, proizvodi koji se iz Europske unije transformiraju u Bjelorusiji, odnosno prađuju tamo i nakon toga dolaze u Europsku uniju, dakle oni e, zapravo na taj način je to postaju odredbe redundante. Europska unija nije se time pozabavila i zato to treba prilagoditi osnovnu uredbu. Neformalno se o tome već razgovaralo s e, vijećem i komisijom i za slučaj da se tre odredbe usvoje, mislim da ćemo to moći usvojiti u prvom čitanju. E, Hanu će biti drago zaprimiti sve vaše amandmane koje se odnose na to. Hvala. Ja, Hvala lijepo, a sada dajem riječ našim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa, kao što je kolegica upravo naglasila, ta odredba, taj sporazum imaju značajnu vrijednost s političkog stanovišta. Izvjestitelj traži, a ja se s njime slažem, a to je da se amandmani ulože nakon izbora u Bjelarusu jednostavno pokazuje koliko su isprepletene trgovina i politika. Napredak što ga je ostvarila Bjelorus eh, tako što je oslobodila neke politički zatvorenike je sasvim sigurno dakle napredak ali isto tako pozitivno je bilo i sudjelovanje u programu Erasmus i e, drugi programi razmjene. Uvjereni smo da komisija sa e, stručnog i komercijalnog stanovišta je proučila kakav utjecaj treba imati ovakav ustupak u trgovinskoj razmjeni. I Europa jednostavno mora e, zajamčiti da u našem tekstilnoj naš tekstilne industrija neće e, zbog toga pretrpjeti štetu. Prema tome treba podržati e, taj prijedlog, naročito što se tiče ovih tarifnih dažbina, a e, naravno značajan taj politički, e, politička e, aspekt. Hvala lijepo, a sada Karolina. Hvala, predsjedavajući. Ja se slažem sa svima vama, mislim da je to stvarno vrlo važna odluka i bitno je da moramo odati priznanje i, razaznati da je došlo do demokratskih napredaka u Bjelarusu. Upravo je oslobađanje tih političkih zatvorenika bio znak za to, a to će se i, odnos, i to će se jasno direktno odraziti na poboljšanje odnosa Bjelarusa i Europske unije. Dakle, ukidanje autonomnih kvota za uvoz tekstilne proizvodnje iz Bjelarusa, to bi bio jedan jako važan znak i to vidljiv znak koji bi pomogao daljnjem unapređivanju i poboljšanju odnosa Europske unije i Bjelarusa. Posljedice ukidanja te kvote će biti vrlo male, mi smo toga svjesni, međutim bitan je znak, to je jedan pozitivan znak koji želimo kojim želimo obilježiti ove napretke u Bjelarusu i pokazati naše boljitak odnosa. Pokazalo se da zapravo dosadašnji politički razvoj Bjelarusu nije bio baš jako poticajan za razvoj njihovog gospodarstva i trgovine, prema tome mi moramo sada obilježiti ovo što se događa i mislim da je jako dobro i pametno da prvo pričekamo njihove parlamentarne izbore 11. rujna. Inače to je tako, to sam ja već, već predložila i to su moje austrijske kolege iz regionalnih odbora rekli i to posebno iz odbora za anti diskriminaciju Um, naime, oni su vodili i izbornu komisiju Vijeća Europe, oni predvode tu promatračku misiju Vijeća Europe na izborima u Bjelarusu. I s njima sam već razgovarala kao sam, što sam rekla i onda ću sa austrijskim kolegama vidjeti nakon izbora kako je njihovo mišljenje bilo, koliko su bili fer pošteni demokratski ti izbori, ovisno o tome ćemo pojačati naš rad i unaprijediti ukidanje te kvote. Mi dakle se slažemo s time i apsolutno mislimo da je to dobar znak, ali moramo jako paziti. Pa prema tome, ako ako ti izbori budu demokratski protekli i to bude jedan važan korak napred u njihovom razvoju demokracije, onda ćemo se složiti s ukidanjem kvote. Hvala lijepo, a sada Martin, izvolite. E, da, mislim da, evo, svima želim dobrodošlicu nakon ljetne stanke ovdje. Mislim da trebamo pojačati suradnju između Bjelarusa i Evropske unije s obzirom na ostale događanja koja se događaju u Istočnoj Europi posebno zbog toga. Osim toga, znamo da je to jedna vrlo važna politička poruka koju ćemo na taj način ukidanjem ove autonomne kvote postići. Sad, ako smo svi skupa voljni, e, mi ćemo to učiniti kako bi ih poduprili na njihovom daljnjem napretku. Naravno, Bjelarusija je je dalje još daleko, daleko od toga da bude jedan slobodna i potpuno demokratska zemlja. Međutim, mi se moramo nastaviti angažirati na tome da oni napreduju u tom smjeru. Jer vidjeli smo da su do sada bili vrlo spori na tom putu, imali su jako puno zapravo i povrataka unatrag i on, ali moramo ih podržati. Međutim, s obzirom na sve one zabrinutosti koje smo čuli u naše našoj dvorani, u našem parlamentu u vezi ovih izbora koji su u Bjelorusi pred nama 11.9. mislim da trebamo pričekati te rezultate. A mislim da to i komisija smatra. Nadalje, mi ćemo poslati i evropske promatrače na te parlamentarne izbore. To pitanje je jako bitno i mislimo da trebamo apsolutno to učiniti trenutno. Imamo 480 akreditiranih promatrača iz različitih 322 zemlje e, svijeta, ali mislim da i komisija treba poslati svoje još evropske promatrače, apsolutno, ne samo Vijeće Europe. Hvala lijepo, a sada Helmut ima riječ. Hvala. I isto tako bih želio svima poželiti puno uspjeha u našem nastavku rada u drugom semestru 2016. Mislim da će biti vrlo izazovno. Mogu se samo ovdje priključiti u ime gue E, svemu što je naš izvjestitelj ovdje napisao, ali mogu reći još jednu dodatnu napomenu u vezi političke dimenzije čitavog tog procesa. Vidimo da se trenutno zemlje skupine G20 trenutno pripremaju za summit u Hanžou, a tamo će se između ostaloga raditi i govoriti o pozicioniranju G20 u budućem razvoju međunarodnog trgovinskog sustava. Zašto to smijem u ovom kontekstu ovdje staknuti zato i zašto to želim istaknuti? Zato što Bjelorusija jednostavno nije članica svjetske trgovinske organizacije, pa u, u vezi s tim je pitanje kako će Europska unija u buduće razvijati svoje trgovinske odnose sa zemljama koje nisu u VTO i kako će to izgledati, i kako će zapravo davati potporu tim građanima. Osim toga, to ima jako puno veze i sa ukidanjem njemačkih barijera pri različitim razmjenama i trgovinskim razmjenama s tim zemljama. U toj vezi s tim želim puno uspjeha na ovom putu i slažem se apsolutno sa ukidanjem ove autonomne kvote. Hvala lijepa, onda bih riječ dao komisiji da nam nešto kaže o tome. Hvala lijepo, dobro jutro svima. Ja radim u općoj upravi za trgovini, trgovinu i upravo Digitrade i upravo se bavim tim deskom sa Bjelorusiju. I sad da kažem nešto što ste vi spomenuli u vezi ovog spora protiv Rusije sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Rekli ste to prvi put bilo da je Rusija osuđena, ali samo da vas obavijestim, nije to bio prvi puta da je Rusija kažnjena za svoje prestupanje i, kršenje pravila VTO. to je drugi put bilo. A sada da se vratim na onu našu raspravu iz srpnja, kad smo govorili o samoj substanci, dakle samom sadržaju ove odluke da se ukine uh, autonomna stopa za Bjelorus, Bjelorus. I govorili smo onda i o onim različitim amandmanima koji su doneseni toj odluci u ime Europskog parlamenta i koji su svi naravno, jer taj riječ je o prometu koji je bio do sada reguliran i vezan za kvote i ukidanju tih autonomnih kvota. Mi se s tim jasno slažemo, ali kažem, neću se vraćati na ono što smo rekli u srpnju. Što se tiče ovih budućih predstojećih izbora 11.9. u Bjelarusu, naravno da ćemo ih mi promatrati i naravno da ćemo paziti na koji način se oni odvijaju. A druga točka koju ste ovdje iznijeli, a to je bilo ono pitanje što Bjelarus nije članica svjetske trgovinske organizacije, kako ćemo sad mi s njima razvijati trgovinske odnose. Pa mi mi naravno sada, mi možemo te trgovinske odnose uzgajati i unapređivati, a trenutno recimo prepremamo i otvaranje pregovora sa Azerbajdžanom, koji isto tako nije članica e, VTO-a, mi se nadamo, oni rade na tome da to postanu i mi im pomažemo, ali u svakom slučaju mislimo da ćemo ovim postupcima ubrzati taj proces kako za Bjelarus, tako i za Azerbajdžan u budućnosti. Hvala lijepo, a sada gospođa Riz, izvolite, imate riječ. Dobro, sve je jasno. Onda... Da još jedan puta istaknem, rok je za podnošenje amandmana je 19. rujna u 12 sati, dakle rok tada ističe. Do, a mi ćemo na sjednici onda 12. i 13. listopada glasovati o tome. Drage kolegice i kolege, sada prelazimo na tri točke koje jednostavno spadaju skupa, one idu uvijek u paketu. Prvo je rasprava o šest delegiranih pravnih akata koje i koje dakle izuzimaju šest država iz ove uredbe o regulaciji tržišta zato što trenutno se s njima vode pregovori o EPAS-u. Drugo je rasprava specijalno o tome tome kako izgledaju naši pregovori sa zemljama Istočne Afrike. I u tom smislu sam posebno sretan što je danas s nama i ministar trgovine Kenije, kojemu ćemo malo kasnije dati riječ jer su oni tu ključni. A nakon toga dolazi pitanje Gane koja je de facto ključna i koja je potpisala ugovor u ime zapadnoafričkih država sa Europskom unijom. Prema tome, mi sada počinjemo od te tri točke koje jednostavno idu u paketu, a počinjemo konkretno sa Raspravamo šest delegiranih akata koji se odnose na ove zemlje koje trebaju, tog sljedeće zemlje, Botswana, Kotiran, Gana, Kenija, Nabibija i Svaziland, to je šest država koje trebamo izuzeti iz tih pregovora. Prema tome ja ću prvo riječ dati našim nadležnim izvjestiteljima, a potom kolegicama i kolegama koje se to žele i koji se javljaju za riječ. Odluku o samom tom postupku ćemo objaviti na sastanku koordinatora, kad jo naime donesemo na sastanku koordinatora. Dakle, prvo ćemo saslušati mišljenje naših stalnih izvjestitelja, nakon toga svi imate mogućnost javiti se za riječ, sudjelovati u raspravi, intervenirati, a potom će od, na sastanku koordinatora koordinatori donijeti odluku koju ćemo nakon toga i objaviti. Dakle, vidite, to je jedna vrlo komprimirana priča koju ćemo danas odraditi, ali prije nego što krenemo sa mišljenjima naših izvjestitelja, dajem riječ komisiji na tri minute, molim, naglašavam, tri minute, samo Sandra, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, časni kolega Lange. Govorit ću kratko. U osnovi pet od šest zemalja koje je predsjednik odbora spomenuo su e, u redu, one su ratificirale i e, znači ispunile su uvjete e, iz delegiranog akta koji zapravo time e, zastaruje. Kenija je u u drugačijoj situaciji, a kenijski ministar koji će ovdje doći za sljedeću točku dnevnog reda. Kenija je dakle zemlja za koju se i dalje čeka potpis i znate da će doći do sastanka na vrhu sa Europskom unijom 8. rujna, pa mislim da trebamo ostati optimisti što se tiče Kenije. Što se tiče ratifikacije Namibija, Botswana i Svazilan su već ratificirali, a jučer smo dobili e, jako dobru vijest iz Južnoafričke republike gdje je taj sporazum e, jednoglasno ratificirao, jer znate da je gospodin Šuter insistirao da njihov parlament to treba ratificirati i to je sada odrađeno. Što se tiče teknikalija i sva pitanja koje možete imati, e, na kakva će biti e, povlašteni e, sustav i tako dalje, to je nešto o čemu možemo više govoriti u bilateralnom kontekstu, nije potrebno sada ulaziti u to. Izvjestitelji za Zapadnu Afriku bili bi gospodin Filner koji nije ovdje i sada Klantor nije ovdje također, ali za Istočnu Afriku Herr Scholz je ovdje, izvolite. Imali smo zanimljivo saslušanje prije ove razmjene mišljenja i e, kao što je e, uobičajeno u tim situacijama neki klubovi zastupnika se protive delegiranim aktima. Međutim, htio bih naglasiti odnose i e, s time da dva, dvoje kolega koji ne mogu najaviti ovu temu, e, da su e, članci 2 e, i 2a iz uredbe ti da se e, kaže da država iz skupine AKP e, bude izuzeta iz te skupine ako ne dođe do ratifikacije i ako se zbog toga stupanje na snagu tijeg sporazuma bespotrebno odlaže. Predloženo je prije mjesec dana da se e, povlašten e, taj povlašteni položaj ukine e, za šest europskih država, afričkih država. Europski parlament zahvaljuje komisiji što imamo priliku raspravljati sada o delegiranim aktima jer osim eh, čisto trgovinskog aspekta to ima i eh, jako eh, politički naglašene aspekte. A ja mislim da sklapanje ovakvih sporazuma s Europskom unijom ima političke aspekte. Pitanje je što to znači za nas, ali i što znači za državu koja jest u toj skupini. Mislim da se ovdje ne radi o jednostavnoj uredbi ili primjeni uredbe, već e, naš klub zastupnika smatra <clears throat> da se političke i ekonomske implikacije usvajanja ovih delegiranih akata moraju puno više uzeti u obzir. Kao što smo već spomenuli, Kenija još nije potpisala sporazum, te je Zbog toga cijelo pitanje vezano za istočnoafričku zajednicu u tom smislu oslabljeno. Mislim da moramo biti e, vrlo decidirani u tom smislu. Strategija Europske unija Afrika e, e, koja je visoka predstavnica Mogherini predstavila ona govori o našim političkim i e, trgovinskim odnosima s afričkim zemljama e, koji kažu da mi trebamo posjecati internu i regionalnu suradnju kako bi se te zemlje same mogle razvijati. I to treba biti okosnica cijele te tematike. A isto tako članak 208 govori o tome da je e, politički i ekonomski razvoj vrlo značajan, a u tim politikama e, trgovina je jedna od stupova. E, GUE, NGL smatra da je tekst komisije protivan duhu o e, same Unije i smatramo da ovo nije izrađeno na e, ispravan način niti e, na, u pravom trenutku jer ja mislim da ovaj datum od 1. listopada je ono što se mora također postaviti u pitanju jer s obzirom na a, ono što se sada događa u toj zemlji i e, isto tako na sastanku na vrhu e, i na sastanku UNCTAD-a treba dati mogućnosti da se o tome razmotri više i sve to ukazuje na činjenicu da nam rok od 1. listopada nije potreban. Nadalje, izuzeti te zemlje iz e, povlaštenog sustava jednostavno neće tim zemljama pomoći u razvoju, a neće niti pomoći da se razvije suradnja u e, regijama. Mislim dakle da to ide na uštrb zemljama u razvoju. Sada ću završiti, a mislim da ćemo se na Ganu morati osvrnuti kasnije. Dakle, da budemo sasvim precizni, vi predlažete da se odbaci šest delegiranih akata i da se baviti time odloži. E, pa da, sada ću dati riječ drugim članovima odbora koji se žele javiti. Izvolite. E, hvala. Hvala e, kolege na e, uvodu što nam ga je dao Helmut Scholz. Želim reći da još samo želim ukazati da zemlje o kojima ovdje govorimo e, sve više nisu e, zemlje u skupini LDC i sada obzirom na to da su sada u, i prešli iz druge skupine, E, odzadržali su e, više e, preferencije od drugih zemalja u odgovarajućoj skupini. Znači, u posljednjem zakonodavnom razdoblju raspravili smo o tome i sada imamo propise koji zapravo nisu kompatibilni sa propisima Svjetske trgovinske organizacije, ipak smo to napravili da im pomagnemo i sada smo razgovarali s parlamentom koliko ćemo dugo ostaviti ove propise na snazi tjednima smo raspravili između klubova oko toga i na kraju smo se dogovorili o kompromisu koji bi trebao biti prvi e, studenog e, listopada ove godine, znači dati zemljama još dvije godine i komisiji dati još dvije godine e, za riješiti to. Ali imamo način još neke poteškoće, znači što se tiče ove taktike komad po komad, ali Ehm, bit će problem, znači ako se dogovorimo recimo oko termina u parlamentu kao što je prvi deseti, a onda se dvije godine kasnije više niko ne sjeća da smo postigli taj kompromis. Pa bi bili zahvalni ako bismo se mogli dogovoriti da znači ove zemlje koje su e, obuhvaćene ovim i zemlje koje su pozvane da potpišu ove sporazume, da ih potpišu jer su to dobri sporazumi za njih, e, omogućuju im dobar pristup europskom tržištu, ali s druge strane ne bismo trebali sada slati krive signale time što još jednom odgađamo rok Znači onda dogovorili smo se, kao što sam rekao, za 1.10.2016. i treba dogovoriti znači samo koje zemlje bi trebale potpisati, a kojima bi još to imalo smisla, ali za one koje ima smisla trebali bi vršiti prisak da potpišu, a za one jedne ili dvije koje su još prostale se može raspravljati, ali načelno ne smatram da bi produljenje roka bilo korisno. Hvala lijepa. E, I ja bih prigovorio delegiranim aktima. E, Sandra Sandra Gorla, vrlo kratko i ono što nije uobičajeno, bilo bi mi drago da malo razradi to što je namjeravala reći jer bih trebao pojašnjenja. Najprije u Boconi i Svazilendu. E, postoje e, neke stvari koje ona zapravo implicirala. Predlaže li ona da se povuku delegirani akte za te zemlje? Hoće li se dakle taj e, delegirani, ti delegirani akti povući? Jer čini se da ovo neće potpisati sve strane, ali mm, e, obala Bjelokosti je sada potpisala e, privremeni sporazum iz 2007. godine. Znači li da se time povlači delegirani akt ili se pak to radi samo ako se partnerski sporazum iz 2013. godine potpisuje. Čini mi se da bi zaista bilo nepravedno prema obali Bjelokosti i Gani e, da se tako postupi. Što se pa Kenije tiče, imate pravo, e, slučaj Kenije je najteži. E, Kenija je napravila sve što je potrebno kako bi se sporazum potpisao, ali su je, da se tako izrazim, partneri izdali. Zato bismo se trebali pitati zašto treba e, kažnjavati Keniju, jer mislim da po tim okolnostima ne treba povući taj delegirani akt. I e, mislim da je e, E, rok od prvog 1. E, listopada vrlo nerealan. Možete li nam dati neki realni e, rok jer prvi listopada ne može biti realan cilj. Hvala. Dakle, nakon što intervenira ambasador ćemo i moći više razgovarati o tome. A sada riječ ima Ska Keller. Oprostite što kasnim, ali stekla sam dojem o tome o čemu ste govorili. Mislim da će i za naš klub biti zanimljivo čuti više. Što vi namjeravate napraviti? Povući delegirane akte? Koje delegirane akte? I e, što je sa e, privremenim epasom, što je sa e, potpunim epasom. A to naročito kada govorimo o ekovasu. Mislim e, da to predstavlja jako veliki problem jer e, zapravo ovdje bismo se trebali pozabaviti pitanjem kakva ekonomska struktura je najbolja za zemlje koje su u to uključene. To moramo raditi i izrađivati i mi, ali i same te zemlje. I zašto su neke zemlje su izabrane, a e, druge nisu? neke će ući tek u kasnijoj fazi. To će zapravo stvoriti velike probleme za regionalni razvoj ekovasa. EPAS je također zapravo e, na kraju napravljen na taj način da tu činimo veliku štetu regionalnim gospodarstvima. E, morali bismo sve to promatrati E, sa e, gledišta da mi trebamo promičati politiku razvoja, a o, sve ovo ne ide tomu u prilog. Slažem se također s kolegama što se tiče samog roka. Mi e, nikada nismo povjerovali u taj rok i inače kada se sklapaju trgovinski sporazumi rokovi se nikada ne poštuju i stvari se samo zakompliciraju zbog toga dodatno. Vidimo sada situaciju u Keniji, mislim da se moramo držati realnijeg vremenskog rasporeda i u svakom slučaju ne smijemo to koristiti kao politički instrument ali čini se da bi to moglo postati politički instrument. Svi oni koji su bili na trijalogu vidjeli su da e, je e, prvi listopada više bio izabran iz političkih razloga, a puno manje iz e, pravih razloga. Ema, ja mislim da zemlje AKP-a sve to trebaju napraviti e, na pravim pravnim temeljima i zaista nas brine što zemlje zajednica zapadne i istočne Afrike to nisu napravili. Naravno što nas brine situacija Gane i Kenije. One su jako teškoj situaciji imaju jako kratak vremenski rok, te razmatramo o tome da za njihove delegirane akte se rokovi produže. Nadam se da ćemo čuti više od predstavnika komisije, ali što ako e, istočnoafrička zajednica ne potpiše, a e, zemlje e, Zapadne Afrike potpisuju. Radi se o partnerskom sporazumu, pa prema tome moramo uzeti u obzir ono što e, poteškoće koje te zemlje imaju. Hvala. Marija. Hvala lijepa. Iskreno moram reći da žalim što je komisija dala ovakvu inicijativu. Zašto? Jer ta inicijativa dolazi u vrlo zao čas. Ulazimo u pregovore sa tri vrlo teške regije u Africi. imamo osjećaj da je ova taktika komisije taktika kojom se prisilno pokušava utjecati na afričke zemlje koje su se drznule e, na ovakav način pristupiti ovim sporazumima. Zaista se protivim takvoj reakciji komisije jer ona ima dvostruki učinak najprije nestabilnost gospodarstava koje se sada ipak jačaju u Africi. Zahvaljujem predstavnicima Kenije koji su ovdje jer Kenija ima gospodarstvo koje sada postaje sve raznovrsnije. I s obzirom na ove rokove, a Kenija sada radi sve što može da ostvari ciljeve, iako prvobitno nije htjela pristupiti tom sporazumu. Jednostavno sada stavljamo gospodarstvo Kenije u totalno nestabilnu situaciju. Ovakav stav je neprihvatljiv. Neke države ovdje više neće imati povjerenje u Europsku uniju, a naročito se dovodi u pitanje povjerenje u odnosima između Europske unije i Afrike. Mi ovdje raspravljamo, ne zaboravite, i o pitanjima migracije i iz Afrike i to je vezano i za ekonomske aspekte. Molim Europsku komisiju da služba za vanjsko djelovanje i služba za vanjsku trgovinu zaista surađuju kako prema tim zemljama se ne bi ponašali na ovakav način jer se smatra da su se oni eto drznuli ponašati ovako. Nadalje, što se tiče pristupa tržištima Europske unije i razumnim rokovima. Što su to razumni rokovi? U početku smo govorili o regionalnim sporazumima, a kad smo vidjeli da ih je teško riješiti, onda smo prešli na privremene um, privremene regionalne ugovore, primjerice s Ganom, a o, sad se ponovno postavlja pitanje razumnih rokova. O kojim mi ovdje roko, rokovima govorimo onima s tri regije ili pak bilateralnim sporazumima. Zašto nam kažu ako izglasamo bilateralnim sporazum s Ganom da onda taj e, da tu Gana ne bi bila isključena, ali ja tu više ništa ne razumijem. Točno je da što se tiče Južnoafričke republike da će se 13. rujna e, glasati u Europskom parlamentu na plenarnoj sjednici i da bismo tu mogli poštivati rok od 1. listopada. E, primjerice e, za, za zemlje koje su to ispunile, primjerice na Bibiju. Ali prije listopada nema mogućnosti e, da glasamo i zapravo tu vidimo da ćemo mi e, kazniti afričke zemlje jer mi nismo u stanju ispuniti naš dio. Možemo li mi izglasati te regionalne e, roko, ne, regionalne sporazume i obveze prije 1. listopada. Gospodine Kaspari, prije dvije godine Situacija u Burundiju je ono što sada predstavlja evropljanima problem kako bi izglasali sporazum sa zemljom koja nikako ne poštuje sporazum iz Kotonua. A gospođa Mogherini se pozvala i aktivirala eh, sporazum iz eh, Kotonua. I mi sad ne bismo mogli glasati za sporazum prema članku 96. sporazuma iz Kotonua. Ali situacija je takva da se u Burundiju ona u potpunosti promijenila u ove dvije godine i prema tome ne možemo sada to izglasati na razini Europskog parlamenta. Molim da glavna uprava trade e, počne se na razuman način e, ponašati prema Africi. Ehm, evo i za kraj. Hvala. E, ja mislim da su ovi delegirani akti vrlo nesretan dokument. To po mom mišljenju se protivi duhu partnerstva Naime, u partnerstvu se ne pritišće stalno nekoga, nego se pokušava zajedno raditi i doći dalje. A drugo, to je vrlo mehanističko razumijevanje politike i politika koji je tu na dijelu. Pa neka treba reći, dobro, evo sad je kraj s time, razumljivo, ali ipak e, to treba činiti e, prema određenim pojedinim zemljama, ne reći da već dvije godine imamo jedan formalno do zaključeni postupak, e, kao što je rekla ispravno gospođa Arena. Naime, postoje stvari gdje mi mi iz Europskog parlamenta se nismo sami držali nekad zacrtanih rokova. Znači, ovi e, delegirani akti su protivni duhu partnerstva, drugo preko, pa, suvišni su jer e, kod ovih zemalja kod kojih postoje neki problemi, to su problemi koje nećemo moći riješiti ovakvim pravnim aktom, nego gdje ćemo morati na e, politički razmisliti kako ćemo izaći na kraj s tim. Zato mislim da je ili bitno odbiti ove delegirane akte ili je odgovor naravno da ih se djelomično povuče jer jednostavno su potpuno suvišni i jednostavno mislim da klimu partnerskog duha ne bi trebalo tako ugrožavati na ovaj način e, pogoršavati. Zahvaljujem. E, pet minuta da odgovorite na pitanje. Izvolite. Hvala vam na svim ovim e, zanimljivim pitanjima. Razumijem e, da je to vrlo kompleksno pa ću pokušati nekako e, razjasniti detalje, tehničke detalje koje su dosta komplicirane. Evo za početak da kažem odnosno pojasnim da je naš konačni cilj uvijek regionalni vrste i nismo promijenili taj pristup. Neke možda nisu optimalna rješenja, ali kao što smo već rekli, Gana i obala Slonovače moraju održati svoje preference i e, to su odabrali e, e učiniti putem takozvanog stepping stone agreementa e, korak po korakita, ali ali za nas je regionalni pristup ključni i sveobuhvatni pristup i naravno to, za to će trebati djelovati postupno jer to se ne može odjednom. Ali da pojasnim, pokretač svega je e, ratifikacija sporazuma. Znači nemojmo sada to e, dijeliti na EPU 2014. 2018. i tako dalje. Ne, postoji sporazum i partnerski sporazum i e, oni koji imaju privremeni sporazum kao što su obala Slonovača i Gana, oni će ući u takav e, režim, EP režime ka, oni e, u okviru instrumenta demara. Ali oni koji, na primjer, nisu imali e, toliko sreće kao Gana, jer EPA E, još za EAC, znači zemlje Burundi, Kenija, Uranda, Tanzanija, neće e, biti u trenutku, i u ovom trenutku još mogući, ali Kenija će ratificiranjem ovog sporazuma ostati u okviru Mara e, uredbe o pristupu tržištu. Znači, ako, a to stoji, ako ispunite ove uvjete ili one uvjete, vaše preferencije će biti zadržane, preferencijalni pristup će biti zadržan. Znači toliko oko pravnih tehničkih pitanja. A istina je također da e, možda neke stvari nisu u potpunosti opravdane prema određenim državama, ali treba gledati širu sliku. Znači mi e, sada dajemo Puni pristup bez kvota određenim e, gospodarstvima, brzo rastućim gospodarstvima, ali to gledaju i druge članice Svjetske trgovinske organizacije je to vrlo detaljno, neću sada to usporezivati. Ali recimo razina Bolivije nije recimo razina nekih od ovih afričkih zemalja ili možda svih šest. Znači treba shvatiti da znači e, dajući im takav puni e, pristup bez kvota e, znači da drugi koji to nisu dobili moraju ipak nekako počivati na propisima Svjetske trgovinske organizacije. Znači 5 od će imati takve propise koji su kompatibilni sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, a Kenija će ostati u okviru Mara uredbe o pristupu tržištu u okviru EPE. Znači mi nismo nikoga e, prisiljavali, dali smo im odabir, Znači, dali smo im odabir između, između e, ovoga i GSP, ali zemlje su same odabrale. I e, želim samo još jednom naglasiti da su posebice parlamenti tu imali svoju riječ, odabrali su putu ekonomske strukture, možemo se ne slažiti sa onim što je rekao gospodin Keller, ali oni su to sami odabrali. I vjerujte, nakon 12 godina ne pritišćemo mi njih baš toliko. I produljili smo rok koji je zadala komisija, znači od 1. E, listopada 2014. A to je e, onda izvorno parlament e, stavio rok 1.10.2016. I sad je ispalo da je dobar taj rok i ipak rok o kojem sada govorimo ali ipak mislim da za ovih pet zemalja smo na sigurnom terenu pravno, oni su to odabrali sami, mi i dalje želimo regionalni sporazum i inače nijedna zemlja nije rekla da IPU neće potpisati. Nigerija na, naprotiv je rekla da će IPU rado potpisati i e, također Nigerija ima nekih svojih problema ovdje dobro, ali Svaka zemlja ima e, vremena e, da, nas, e, da nam pristupi u trenutku kad im odgovara u ovom roku. Obara Slanovače i Gana su svoj odabir učinili znajući da žele imati snažnu vezu sa velikim partnerom i jasno su rekli Europa nam je najveći trgovinski partner i također najveći partner u razvojnoj e, suradnji i mi ne vidimo e, budućnost bez Europe. To je za nas dobra dobra e, dobra perspektiva jer želimo biti partneri, vidimo da smo važni za budućnost i to ne samo u trgovinskim aspektima nego i nekim drugim širim politikama, posebice recimo ljudska prava, održivi razvoj o kojima smo govorili na u prezentacijama za svaki od ovih sporazuma. Dakle, e, jedna, jednu ću samo reći još spomenuti, a to je ovo kažnjavanje koje ste rekli. Ne, ne kažnjavamo, možda smo se nekad odlučili za neki ne baš optimalno rješenje, ali ako imate na umu da je konačni cilj regionalni sporazum, onda ćete vidjeti da mi kao europljani nudimo tim zemljama učnost da s nama nastave dobre odnose i nemojte zaboraviti da drugi nemaju takav odnos i takvu vezu s nama, bez obzira na sličnosti recimo u gospodarskom razvoju. I nadam se da sam time odgovorila na vaša pitanja, ali evo tu sam ako nisam, pa izvolite. Dakle, pitanje je, e, hoćete li povući neke od delegiranih akata ovih ovdje navedenih? Mislim, obzirom da su možda neki zasta, će zastariti e, ili su već zastarjeli, možda ćemo ih e, i morati povući. Dobro, tako stvari idu, ali mogu vam dati i datume ratifikacije Botswana 36. znači e, deponiranje instrumenta ratifikacije 36. obala Konovača 12.8. na 3.8. Kenija, nažalost još nije. E, Namibija 6. E, srpnja i 26. 8. E, te posljednje države, te još Južnu Afriku čekamo. Helmut, izvoli. Ali evo konkretno, Sandra, imam još jedno dodatno pitanje. Obzirom da delegirani akt za Ganu i obalu slonovače su povezani sa EPO iz 2014. Ako sada samo Gana i obala slonovače idu u, među, u privremeni sporazum, to je druga stvar. O čemu onda sada govorimo ovdje? Jer EPA za 2014. još uvijek e, nije tamo gdje je trebalo biti, znači raz, raz, govaramo o različitim sporazumima ovdje, znači kakva je tu situacija Konkretno, Sandra, dakle ponavljam. E, pokretač cijelog procesa je ratifikacija EPE. E. E, ako pročitate točno delegirane akte, nigdje ne piše morate ovu EPU ratificirati, jer to bi bio delegirani akt koji ne bi bio potreban, jer to je već i stvarnost. Ratifikacija regionalne EPE će biti činjenica za Zapadnu Afriku, EAC, zemlju Sadaka. To je dakle e, pokretač EP e za 2014. A druga stvar je kako će zemlja zadržati, neka konkretna zemlja zadržati preferencijalni status prema Europskoj uniji, odnosno okviru Europske unije, to je druga stvar. Dobro, možda to nije dobro uravnoteženo jer mi ovdje ne raspravljamo nužno o tome da e, silimo zemlje da ostanu u instrumentu koji ne žele. Ako želite ostati i zadržati preferencijalni tretman e, i ne želite GSP, jeste li onda spremni na EPU, znači to učiniti u okviru EPU. Ali, još jednom ponavljam, sve to mora biti na solidnom pravnom temelju prema svjetske, e, u okviru svjetske trgovinske organizacije, jer e, inače oni neće e, za to pristati. Kenija će biti u okviru e, uredbe MAR o pristupu tržištu još neko vrijeme dok to ne opozovemo. Ali pitanje je dakle rokova, rokovi su možda strogi, ali treba biti i tako fer. A fer tretman dolazi o tome što E, se na isti način postupak prema jednako razvijenim e, ekonomskim zemljama. Dakle, nama je bitno da ostanemo u kontaktu i u e, radu sa tim zemljama i to ne samo po pitanju trgovinskih pitanja, nego općenito strategija je postoje neki aspekti naše veze s tim zemljama koje idu dalje od naravno samo trgovine. Ali iskreno i jednostavno vas molim da prihvatite odabire za koje su se odlučile te zemlje, da se ide e, na privremeni, možda neoptimalni sporazum e, i time zadržuje preference, jer ja sam optimistična što se potpisivanja tiče. Nisam čula da oni neće to potpisati. Još jedno dodatno pitanje, Jude Kitten. Hvala, Sandra, na ovim odgovorima. Evo, samo da bude apsolutno jasno, znači, E, jasan odgovor da ili ne. Dakle, rekli ste za ovih pet delegiranih ahata koji su sada zastarjeli i obzirom da su sada formalno podneseni, ne, nije li potrebna sada formalna odluka komisije o povlačenju tih delegiranih akata? Hoćete li vi povući te delegirane akte, da ili ne? Odgovor je da i to sam rekla i prije nego što ste to pitali. Komisija će učiniti ono što je nužno, dakle što je potrebno. Dobro, zatvaramo da sada ovo raspravu o delegiranim aktima u odboru i odlučit ćemo o samom postupku na sastanku koordinatora kasnije. Što se tiče EP eh, e za Istočnu Afriku, eh, odmah ćemo krenuti dalje eh, sa konkretnom točkom, ali prije toga ću dati riječ vođi izaslanstva E, indonežanskog parlamenta, šefa delegacije Indonežanskog parlamenta s kojim smo e, usko surađivali i izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem i zahvaljujem što ste rekli što smo mi u istom e, čancu u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, zapravo u istim parlamentarnim radnim skupinama. Dakle, hvala s naše strane želim reći da doista e, cijenim na predsjedatelja i svih e, od, članova odbora, ovog odbora Europske unije što su nam dali ovu priliku. E, znadete da smo sada u Asanu krenuli, sada i ekonomsku zajednicu Asana, koja je također i za Europsku uniju vrlo relevantna i upravo zbog toga smo i ovdje. Također, želja nam je da Indonezija i Europska unija uspostave e, bilateralnu skupinu prijateljstva. Vi znate, e, Indonezija je najveća zemlja članica ASEAN-a, e, tajništvo je u Indoneziju u Džakartu ASEANA, pa se doista nadamo da ćemo biti u skupini prijateljstva Indonezija i Europska unija. I Obzirom da sada pregovaramo sa Europskom unijom o sporazumu o slobodnoj trgovini za jačanje i e, indonezijskog i europskog e, e, trgovine i ulaganja. U tu svrhu smo također ovdje i susrećemo se također i sa e, zastupnicima, odnosno odgovarajućom skupnom Belgijskom parlamentu i Obzirom da smo e, veliko izaslanstvo 13 nas je i od jučer smo e, u Briselu. Još jednom zahvaljujemo. Ovdje smo s našim e, veleposlanikom, veleposlanikom Indonezije, kao i našim osobljem. Dakle, još jednom zahvaljujem vam i nadam se da ćemo dalje jačati naše prijateljstvo kao i trgovinu i ulaganja u, međusobno ulaganje u Indoneziji i Europskoj uniji. Zahvaljujem, e, hvala i sve najbolje vam želim ime želim nešto reći. Zahvaljujem, e, predsjedniče, evo samo sam e, željela pozdraviti izaslanstvo iz Indonezije. Imamo snažne međusobne veze, e, surađujemo u okviru Svjetske trgovinske organizacije i te veze trebamo i dalje jačati obzirom da će se pokrenuti pregovori između Europske unije i Indonezije i nadamo se da ćemo postići ambiciozni sporazum i to sporazum nove generacije gdje će i ciljevi e, Europske unije i Indonezije međusobno jačati naše veze kao i poboljšavati E, uvjete za građane i prava, jačati prava radnika na obje strane. I također naša će izaslanstva svakako naporno raditi na tome da se jačaju i brane prava žena i jednake mogućnosti za tu polovicu populacije svjetske. Također evo ova e, ideja skupne prijateljstva e, gdje će zastupnici Europskog i Indonežanskog parlamenta e, međusobno djelovati je dobra ideja. Hvala evo i nadamo se dobroj suradnji u budućnosti. Drage kolegice i kolege, onda prelazimo na točku 11 našeg dnevnog reda a to je zaključivanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice i europske unije. Mi smo već o tome nekoliko puta govorili, a sada nastavljamo sa jednim dubljim razmatranjem problema koji su vezani za taj sporazum. Mi znamo da je taj sporazum već 16. E, listopada 2014. gotovo dovršen i onda su predviđeno potpisivanje u srpnju 2016. u Nairobiju, tako je to bilo predviđeno, međutim odgođeno je, jer Tanzanija nije mogla ili nije željela potpisati i zbog toga sad imamo problem, posebno za Keniju, kao jedinu državu iz te skupine koja bez koja bi bez e, dakle, sporazuma o gospodarskom partnerstvu mogla izgubiti svoj privilegirani pristup tržištu. Prema tome danas ćemo o tome, o tim problemima konkretno raspravljati i zbog toga mi je posebno drago da je nadležni ministar trgovine iz Kenije danas s nama. Prvo bih riječ dao izvjestitelju Helmutu Šolcu, a nakon kolege Šolca bi riječ dobio ministar iz Kenije. Izvolite kolega, hvala lijepo i s naše strane jedna topla dobrodošlica ministru trgovine iz Kenije. Kao i svim ostalima koji se bave ovim vrlo izazovnim pitanjem. Dozvolite da još jedan puta naglasim na početku, kad počnemo o tome govoriti, kako je izgledala povijest ovog postizanja ovog sporazuma. Dakle, mi znamo da je to bilo originalno zapravo predviđeno da sve zemlje, Uganda, Kenija i Tanzanija i ostalih dvije, dakle svih pet, Burundi i to potpišu. Dakle, Burundi se 2007. tim prvim državama pridružio. u studenome 2007. je iniciran ovaj okvirni sporazum na naš eh, SPG, ali nije postignut do kraja. Vidjelo se da se krenulo regiju po regiju postizanje tog sporazuma i predsjednički odbor je uzeo u obzir stanovite sporne stvari zbog kojih smo se tu zadržali. Primjerice, pitanje zaštite rada, djece, e, porezi na izvoz i tako dalje. To je bio čitav niz problema. Europski parlament je u ožujku 2009. usvojio rezoluciju o onom privremenom sporazumu koji je u međuvremenu bio na snazi. Dozvolite da citiram neke stvari iz te rezolucije. Dakle, parlament je poziva, pozvao Europsku uniju da da adekvatnu pomoć svim vlastima zemalja HPA, istočne, dakle, te skupine, kako bi u svojim tranzicijskim gospodarstvima postigli napretke, ispunili rokove i uvjete Europske unije i mogli postići ove sporazume. Pritom se treba apsolutno posebna pozornost posvetiti poljoprivrednim temama i zatim svim onim spornim pitanjima kao što je zaštiti djece od prinudnog rada. Na kraju je parlament još naglasio ključnu ulogu parlamenta kao i nedržavnih aktera u postizanju tog sporazuma i pozvao komisiju da nastavi sa pregovorima o postizanju takvog jednog partnerskog gospodarskog ugovora. Mislim da je to vrlo važno shvatiti kada raspravljamo o ovom, da ne smijemo dakle zaboraviti tu povijest kako, je kako smo došli do ovog i povijest nastanka ovih prijedloga sporazuma o gospodarskoj suradnji. Drugo, što želim naglasiti, mi smatramo da su um, upravo ovi naši ugovori puno pridonijeli u regionalnoj konsolidaciji i jedne regionalne suradnje među tim zemljama. Mi znamo da je već 2005. postignuta jedna carinska unija koja u cijelosti E, stupila na snagu i razvila se od 2010. U studenom 2013. primjerice su zemlje članice te skupine potpisale protokol o, i o monetarnoj uniji. Dakle, vidite, ovo je bio jedan veliki važan korak za jačanje regionalne suradnje koje bi te zemlje bolje pozicioniraju na globalnom tržištu u odnosu na druge regionalne zajednice koje posjeduju svoje, imaju svoju suradnju. Vidimo da se i nove zemlje članice, dakle žele, dakle nove zemlje kandidiraju kako bi ušle u tu skupinu. I to imamo u članku 183 sporazuma o gospodarskoj suradnji predviđena je mogućnost prihvaćanja novih država u taj jedan ugovor sa Europskom unijom. Prema tome vidite to je vrlo dinamična situacija koja se razvija, iako još de facto nismo stvarni zaključili do kraja ratificirali. Na kraju vidimo da imamo Burundi, Ruandu, Tanzaniju i Ugandu i Keniju, koja nije članica EPA, ali ove četiri zemlje su, dakle, plus Kenija, su sve zainteresirane, zato spadaju tu skupine, sve su članice Svjetske trgovinske organizacije. Zbog toga ratifikacija tog sporazuma do 1. listopada ove godine bi mogla imati negativne posljedice, posebno po Keniji o čemu smo govorili, koja jedina nije o tome. I mislim da je to upravo problem problem kojeg ćemo nedvojbeno još o čem ćemo raspravljati na sastanku koordinatora, da vidimo točno što znači pet zemalja koje, za od kojih jedna ostaje izvan ovog delegiranog akta o ratifikaciji sporazuma o gospodarskoj suradnji. Dakle, pitanje je naravno pristupa tržištu, kao i ostalih e, privilegija koje su predviđene tim sporazumom. Za druge zemlje to nije problem zato što je kod njih to rješeno i oni se mogu oslanjati da će imati potpuno slobodnu trgovinu i pristup tržištu bez ikakvih kvota i ograničenja. No da se vratimo sada još na trgovinske odnose. Trgovina između Europske unije i istočnoafričkih država se stalno razvija i raste. I to primjerice 2014. 15. je stopa rasta iznosila 14,5%, što je zbilja do, puno a uvoz u Europsku uniju za 13,3% se povećao upravo uvoz iz tih istočnoafričkih zemalja. 2015. izvoz Evropske unije u te zemlje iznosio 4,1 milijardu eura, a uvoz dobara iz tih država iznosio njihova vrijednost 2,6 milijarde eura, dakle robe iz te tih zemalja. To znači da je naša robna razmjena, trgovinska razmjena, iznosi 2,2% ukupno trgovinske razmjene s Evropske unije. A, ništa, to je jedna zbilja možda za Evropsku uniju nije toliko značajno, ali je za te istočnoafričke države jako bitno, jer za njih Evropska unija najvažniji trgovinski partner i da vam dam za usporedbu. Evropskoj uniji su ukupno od robe koje imamo jedva 3% dolazi iz tih država, međutim kod njih je e, gotovo 20% robe koja je kola u tim državama iz podrijetlom iz Evropskom unije. I sad nakon ove odluke o Brexitu moramo razmotriti šta će to značiti ako se Velika Britanija iz toga izvuče jer, i ispadne. Jer e, to će imati bitne posljedice budući da je Velika Britanija upravo tu igrala jednu jako bitnu ulogu i to će se odraziti dakle na buduće i gospodarske i sve ostale naše trgovinske mjere, odnosno trgovinski odnosi, trgovinske odnose s tim zemljama da kažemo da je recimo na druga najvažnija stvar koju Kenija izvozi upravo išla u Veliku Britaniju. Oni su imali 57,8% ukupne svoje poljoprivrednog izvoza u Veliku Britaniju, što znači 79,2 milijuna um, eura, koji je vrlo bitan izvoz za Keniju, išao u Veliku Britaniju. Prema tome tu moramo to imati na umu. Što će se tu dogoditi? Kao što sam već spomenuo, u svojim uvodnim izjavama 16. listopada 2014. je dovršen prijedlog teksta za ovaj sveobuhvatni ugovor o gospodarskom partnerstvu. 4. listopada ističe i mm, rok za podnošenje eventualnih amandmana na ovaj predviđeni tekst koji se odnose posebno na važno poljoprivredne izvoz iz Kenije, koji je jako bitan za Keniju, kao i za, ali onda i za druge zemlje. U rujnu 2015. je dovršen bio izmijenjeni tekst i 20. lipnja ove godine je potpisalo tri zemlje taj sporazum, ali nakon toga, kao što smo rekli, jedna država nije potpisala u srpnju koja je trebala i zbog toga smo sada, da kažemo, u zaostatku s time. I da kažem još nešto o tom problemu Borundija, jer to naravno spada u tu vrlo kompleksnu materiju i objašnjava zašto smo tu gdje jesmo. Naime, u toj državi vlada politička nestabilnost, što je kao što je to, mislim, što to sad znači za političku volju ili političku pripravnost Evropske unije da sklopi jedan takav sporazum o gospodarskoj suradnji, gospodarskom partnerstvu sa državom koja je politički toliko nestabilna. Naravno, mi ćemo taj problem iznijeti u nacrtu našeg izvješća koje će vjerojatno biti gotovo za nekoliko dana i pripremamo ga za iduću plenarnu. A sada, još jedan puta da naglasim, ovo je, mi želimo jasno svoje sporazume o gospodarskom partnerstvu sklapati regiju po regiju, jer to onda potiče jasno i tu regionalnu suradnju, kao što smo već kazali osim toga to naglašavamo i asimetričnu liberalizaciju tržišta. Europska unija nudi odmah kvote, bestaninske kvote za pristup e, našem tržištu i osim toga želimo, do sada smo već zapravo liberalizirali 86% uvoza iz tih zemalja u Europsku uniju i to pogotovo na različite poljoprivredne proizvode, zatim za kemikalije i tako dalje, dakle uključujući tekstil, ali spada u to recimo i proizvodi od stakla i čitav niz ovih tradicionalnih stvari koji kojima se trguje s tim zemljama. To nam dozvoljava održavanje regionalnih preferencijalnih režima i sa drugim afričkim zemljama, ali obvezuje zemlje istočne Afrike da svoje režime preferencijalne proširi na Europsku uniju. S druge strane nam daje dovoljno fleksibilnosti da u svakom trenutku uvedemo ako treba privremene mjere kao i privremene carinske mjere bude li potrebno da bi se zaštitili vrijednosti i one ključne stvari koje su važne za Europsku uniju ugrađene u ovaj, ove sporazume. Zatim, čak i u vremenima teškog tržišta predviđa reguliranje bilo koje vrsti poticaja koje se daju i na kraju uključuje i poglavlje o razvoju kao jednu matricu koja bi trebala definirati sve najveće potrebe tih, u tim državama, dakle gdje vidimo da se recimo ukupna pomoć tu za razvoj svodi na nekih 24 milijarde eura. Da ovaj popis ne bi bio predug, još jedna bitna stvar samo, jer je to nešto što je proizvod svih onih rasprava i naših savjetovanja. Naime, nešto što se zasniva isto u ugovoru iz Kotonua, a to je nastavak razvojne pomoći. Mogu samo reći da se to moglo i na drugi način odraditi i riješiti, ali i to je sve uključeno što će biti dakle pet godina nakon e, prekida važnosti prekida važenja sporazuma iz Kotonua, dakle da se ovih pet godina prijelaznog perioda nakon toga zadrže sve one vrijednosti koje smo ugradili u sporazum ugovor iz Kotonua, a koji se odnose na izgradnju demokratskog društva, prvenstveno zaštite ljudskih prava i tako dalje. Jer e, to je bio onaj cilj kojeg smo želi u tim zemljama postići i to je bilo i taj smjer koji želimo zadržati u budućim odnosima Europske unije i istočnoafričkih država. Mi smo i ovdje jednu sličnu raspravu vodili sa predstavnicima civilnog društva upravo o toj budućnosti naših odnosa i kud to ide i kako želimo sačuvati te temeljne vrijednosti nakon prestanka važenja ugovora iz Kotonua. Zajedničke institucije dakle odbor viših dužnosnika i nadležni odbori će nadzirati e, provođenje svakog sporazuma kojeg ratificiramo. A onda preostaje i pitanje kako će izgledati i skupine za praćenje provedbe sporazuma iz našeg odbora, kao i pitanje razvoja tijekom faze implementacije ali to su dodatni aspekti kojima će se Europski parlament pozabiti. No, pozabaviti. No, sada da vidimo koji su sljedeći koraci. Prvo moramo napraviti jedan plan rada, točni kalendar događanja i moramo jasno, ali za sve to skupa pričekati potpise i onda ratifikaciju sporazuma. Parlament baš se i ne može prebrzo kretati i previše raditi dok se dakle te temeljne stvari ne, od, ne obave. Znači to moramo pričekati, a onda možemo tek odrediti svoj točni kalendar, odnosno plan rada. A bilo bi zanimljivo čuti od komisije kako komisija to planira obaviti. Vrlo sam sretan što danas možemo uz njihovu pomoć voditi ovu vrlo složenu raspravu. I vidimo to će biti tek prva od tim skupina tih pet država koje treba još potpisati ugovor. Dakle, to znači da kad budemo imali više više konkretnih spoznaja kada će doći do potpisa i ratifikacije tog ugovora, onda ćemo moći i mnogo više stvari mi napraviti u našem izvješću. Hvala lijepo Helmutu Šolcu. Ja sam sretan što je s nama i gospodin ministar trgovine iz Kenije, koji Ahdan Munit, koji će nam možda pružiti više uvida i razjasniti taj proces i ukazati koji sve rizici prijete Keniji ako se ta situacija ne razriješi čim prije. Izvolite, gospodine ministre. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, u ime vlade Republike Kenije zahvaljujem se parlamentu Europske unije da nam je omogućio da vas izvijestim o e, tome kakva je suradnja između Europske unije i Kenije, naročito u okviru uredbe e, o e, pristupu tržištima. Mi smo dakle predstavnici vlade i to će se jako jako odraziti na nas ako do ovoga dođe. S nama je i veleposlanik pri Europskoj uniji. Mi smo spomenuli UNCTAD i sastanak unctad gdje smo se ukratko usvrnuli na to pitanje. E, zahvaljujem se na povlaštenom pristupu tržištima već 40 godina e, i e, to je među mnogim inicijativama razvoja koje je stalno Europska unija pružala stanovnicima Kenije preference za tržištu, te povlastice na tržištu su nešto što je uveliko pridonjelo e, Keniji e, koja je pomalo sve više izvozila u Europsku uniju i Europska unija je za Keniju drugi drugo najveće tržište po pitanju izvoza. E, jako se puno razvila ta trgovina Prvo, više od 4 milijuna ljudi, većina žene i mladi, to naročito u ruralnim sredinama, sada izravno ili neizravno žive e, zahvaljujući tvrtkama koje izvoze u Europsku uniju. Drugo, i postoji ogromna ulaganje u privatnog sektora koje su vrijednosti od preko 2 milijarde eura, a većina tvrtki radi isključivo za europsko tržište. I na kraju transfer e, znanja koji je omogućio da Kenija uzgaja usjeve i omogući sigurnost i prehrane u zemlji i u regiji. Nadalje i jako cijenimo izvoze, naročito kenijskog svijeća i drugih proizvoda hortikulture koji su dobili to povlašteno bescarinski status u Europskoj uniji. Što se tiče dodatne regionalne integracije, odnosi između Kenije i Europske unije e, jako e, se i zasnivaju na podsticanju upravo regionalne integracije i to je sve vezano za pravila o porijeklu. Kenija se također zalaže za E, veću regionalnu e, integraciju koju uključuju i e, zajednicu Zapadne Afrike, odnosno trgovinsku zajednicu. I mi u te zemlje najviše izvozimo u današnje vrijeme, a isto tako sve više i uvozimo iz tih susjednih zemalja članica zapadno, istočnoafričke unije. E, gospodine predsjedniče, integracija i trgovinski odnosi su zaista važni. E, mi e, tako surađujemo sa Europskom unijom i drugim komercijalnim blokovima mi želimo da naša regija bude e, ona koja će privlačiti ulaganja. U srcu e, upravo regionalnih e, integracija moramo se nositi sa različitim asimetrijama i simetrijama. Ali na taj način smo uspjeli ojačati odnose među nama, ali i s drugim trgovinskim blokovima, pa su države članice istočnoafričke e, zajednice na taj način se bolje razvijale. A isto tako e, time ne prejudiciramo e, daljnji razvoj integriranja. Od 2007. do sada sporazum se pregovarao o i zaključio se pregovaranje 2014. godine. Kenija i druge zemlje iz regije smatraju da je ovaj e, partnerski sporazum e, nešto što će biti od vrlo velikog značaja. Usvojili smo smjernice o tome na sastancima na vrhu u Ožujku. Traži se dakle dobar datum kada bi svi mogli potpisati taj sporazum primjerice za sektorsko vijeće o gospodarstvu i investicijama ili e, pak na druge teme koji su se svi e, održavali u proljetos ove godine. Ali e, iz regionalne dinamike i drugih razloga nije se uspjelo potpisati taj sporazum 18. 18. srpnja jer treba se održati E, za to sastanak na vrhu kako bismo dobili daljnje smjernice od strane država članica kako bi Kenija mogla potpisati e, ekonomski partnerski sporazum. Mi želimo da zemlje partneri Istočne Afrike i Europske unije potpišu sporazum u onom vidu u kojem je on izvorno bio osmišljen. I zato od e, srpnja nadalje svi intenzivno pregovaramo ne bismo li došli do konačnog pozitivnog ishoda uskoro. A e, upravo sada početkom rujna ćemo se dogovoriti o smjernicima prema e, našim postupcima i prema tom međunarodnom ugovoru ništa ne sprečava bilo koju državu da potpiše taj sporazum jer je odluka o tome već ranije donesena. Zapravo ovaj scenarij sličan je onom iz listopada 2014. godine kada je došlo do parafiranja e, partnerskog sporazuma u Briselu. I Dakle, to je dogovoreno u listopadu 2014. godine, a istovremeno dopušteno je onima koji još nisu bili spremni da kasnije pristupe tu sporazumu. Pet država članica barem se obvezalo da će odmah potpisati partnerski sporazum sa Europskom unijom odmah. Dakle, a, a e, e, oni drugi će kada za to dođe vrijeme potpisati taj sporazum. Kakva je sada situacija? Pristup Kenije e, na osnovu kvota i bestarinski je e, sada e, u okviru sporazuma o pristupnim tržištu i obvezuje Keniju da do 30. rujna 2016. godine potpiše taj sporazum, odnosno da ga ratificira. Međutim, s obzirom na situaciju, Kenija to neće moći napraviti do 30. rujna. Rado bih čuo od komisije i rado me pomaci da se taj rok odgodi, jer u protivnom ukidanjem sadašnjih delegiranog akta Kenija će izgubiti jedno od svojih najvažnijih tržišta preko noći, a to znači da bi to se negativno odrazilo na naše gospodarstvo, izgubilo bi se mnogo radnih mjesta i potencijalno bi se moglo zatvoriti oko 200 tvrtki, e, što bi značilo i velike financijske probleme. E, ovakva situacija, dakle, prestanak izvoza u Europsku uniju po povlaštenim uvjetima moglo bi e, izazvati veliku nezaposlenost u Keniju. Osim toga, to bi moglo stvoriti i mnoge e, probleme na svjetskim tržištima, jer će mnogi smatrati da je trava puno zelenija drugdje i dakle moglo bi se još više migranata uputiti ka Europskoj uniji odnosi, trgovinski odnosi između Europske unije i Kenije imaju dugu tradiciju, ima već uspostavljene kanale, trgovinske kanale između Kenije, Europske unije i Europske unije i zemalja i zajednice Istočne Afrike. Ne bi se to smjelo sada narušiti. Sve druge države iz zajednice Istočne Afrike uživat će i dalje pogodnosti partnerskog sporazuma osim Kenije. Povuče se delegirani akt? Mi u Keniji pokušavamo sve omogućiti kako bi se sporazum zaključio gdje smo mi potpisali kao regija. Zato je Kenija preuzela sljedeće, te sljedeće mjere u, s obzirom na sadašnje okolnosti. Prvo, službeno smo se obratili Europskoj komisiji i e, tražili da kao Kenija odmah potpišemo sporazum. Zatražili smo također da barem dvije od pet zemalja Istočnoafričke zajednice se odmah obavežu da potpišu e, partnerski sporazum, a ostale bi to trebale napraviti nakon planirnog sastanka na vrhu koji će se održati početkom rujna. A nakon toga Kenija se obvezuje da će ratifikaciju provesti kroz parlament u najkraćem mogućem roku. Kenija je također zatražila novi sastanak na vrhu šefova država i vlada koji bi se trebao održati 8. rujna i gdje bi trebalo doći do potpisivanja od strane drugih država članica. Molim dakle gospodine predsjedniče da shvatite da Kenija zaista želi potpisati taj sporazum, želi produbiti odnose e, regionalne ekonomske suradnje, a isto tako i s Europskom unijom. I Kenija se obvezuje da će u što kraćem roku potpisati e, sporazum e, o partnerstvu. Drugo, želimo da pristup, bezcarinski pristup kenijskih proizvoda e, koji i povlašteni pristup e, kenijskih proizvoda e, europskom tržištom se ne prekine. A isto tako da se sva ta pitanja riješe na izvrednom sastanku na vrhu što smo ga zatražili. Na kraju Kenija nakon 1. listopada E, mm, se nadam da će zadržati isti status koji ima sada prema sporazumu o pristupima tržištu, te da ćemo mi nakon toga ratificirati sporazum. Ponavljam, ovo nije optimalan, ovo je suboptimalno rješenje, ali u, mi ćemo raditi na tome i kada Kenija ratificira, dok Kenija ne ratificira sporazum, Kenija bi htjela da naš odnos e, bude pod e, ekonomskim partnerskim sporazumom, a e, ne prema ovom drugom sporazumu o pristupu tržištu. Hvala lijepa, a sada ću dati riječ izvjestiteljima u Sjedinu, Najprije iz Hvala lijepo, predsjedavajući. Prije svega bih se želio složiti sa mišljenjem izvjestitelja, gospodina Šolca. Hvala vam, gospodine Šolc, na vašoj prezentaciji. Bila je doista sintetizirana, međutim, unatoč tome je vrlo sadržajna. Vi ste prezentirali čitav taj problem sa svom cijelom povješću sve do danas. Naravno, mi shvaćamo da izvjestitelj još uvijek ne može izaći s konačnom verzijom izvješća, budući da su problemi prisutni i situacija je teška. Afričke države, zapravo čitava Afrika danas, postala nevjerojatno važna regija i to iz najraznovrsnijih razloga i to ne samo gospodarskih i za Europu i za cijeli svijet. Naravno da su gospodarski razlozi uvijek temelj za sklapanje ovakvih ugovora kao što su ovi o kojima danas govorimo. Međutim, paralelno s tim postoje i društveni problemi a zadnjih godina i da kažemo čitava geopolitička situacija, da je tako ukratko nazovemo, skupnim imenom sve one probleme koji su se tu nametnuli. Zbog svih tih razloga je potpisivanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa istočnoafričkom zajednicom, ali i ostatkom afričkih država, posebno važan u današnje doba. Osim toga se tu postavlja još jedan problem koji se drugdje ne postavlja u drugim dijelovima svijeta, to je govorio, o tome je govorio izvjestitelj, a i gospodin ministar je to spomenuo. A to je način kako bi se diferencirao pristup sporazumu za različite zemlje, istočnoafričke zemlje. I vrlo je bitno i da Europa ima diferencirani pristup prema tim državama i to ne samo različitim državama nego i različitim političkim strankama i političkim strujama koje vladaju tim zemljama a za nas je naravno ovako odavde gledano dosta teško procijeniti kako će izgledati da li da budući politički razvoj u tim zemljama. Posebno recimo i u Keniji. A Kenija je kao što znamo jako bitna zemlja u Africi, posebno u istočnoafričkoj zajednici. Prema tome moramo taj nama za sada još ne uvijek poznati i različiti razvoj političkih struja i političke situacije u tim zemljama uzeti u obzir i znamo da će ovisiti upravo o tom razvoju da li će se ovaj sporazum na kraju ratificirati u tim zemljama ili ne. Znači, mi moramo sada donijeti odluke koje će biti vrlo važne za budućnost, pa će ključne možda za budućnost naših odnosa. Ali da bismo te odluke donijeli, tu mislim da moramo zaista usko surađivati s komisijom. Ne želim sad ići predaleko se odmicati od ove teme, međutim vidite, mi ovdje sa našim mišljenjem dajemo već e, jedan prvi korak za donošenje takvih ključnih, možemo čak reći, sudbonosnih odluka za naše buduće odnose. I prema tome naš klub zastupnika Pučana smatra da je dobro što ćemo pričekati sa dovršenjem konačnog izvješća, jer, ali u svakom slučaju trebamo nastaviti kursom kojim smo krenuli, trebamo pružati potporu partnerima u Africi, posebno istočnoafričkoj zajednici, jer stoga neće proizaći samo više blagostanja za ljude u toj regiji, nego i više mira i stabilnosti i zemljama u Africi, ali i zemljama i ljudima u Europi i u cijelom svijetu i zbog toga smo mi apsolutno podupiramo i zagovaramo da se ti sporazumi što je prije moguće postignu stupe na snagu. Iako svi smo svjesni problema koji tu postoje. I znamo da imamo i de facto vrlo jasne rokove unutar kojih bi trebali ovaj naš posao privest kraju. Zbog toga upravo i pozivamo Europsku komisiju da nam prezentira svoje stajalište i da nam kaže kako oni misle da se možemo izvući iz tih problema, razriješiti situaciju. S druge strane, a od toga polazimo, mi svi želimo da taj sporazum što je prije moguće stupi na snagu, ali svjesni smo da imamo različite partnere s druge strane. Tu je Kenija i druge zemlje sa različitim političkim situacijama i mi ne znamo koji će biti daljnji razvoj. I sad moramo naravno i vladi Kenije pružiti potporu kod njezinog napora da razriješi svoje probleme i poduzimanje različitih mjera. Svjesni smo isto tako i da Burundi ima povelikih problema s potpisivanjem tog ugovora. O čemu je riječ? E, šta ih najviše muči? Najviše ih muči ova klauzula isključenja. E sad, mi bi možda rekli da je naša sreća u nesreći u ovom konkretnom trenutku, što takvi sporazumi neće pridonijeti samo povećanju blagostanja stanovništva tih država, naših partnerskih država, nego će se odraziti i na poštivanje ljudskih prava u tim zemljama. Dakle, nije samo gospodarstvo, nego i sve ove druge kategorije bitne. Ja sam duboko uvjeren da je u 21. stoljeću najuspješniji i najučinkovitiji instrument za vršanje pritiska na režime u tim zemljama kako bi doista čuvali sve standarde e, poštivanja ljudskih prava, dakle da je najučinkovitiji instrument uvijek gospodarski, gospodarski instrumenti. A to nam, mehanizam zato su upravo ovi sporazumi. Stoga smo jako za to da ti sporazumi budu što je prije moguće potpisani stupe na snagu, ali čuvamo još uvijek e, mišljenje Europske komisije. Zahvaljujem. Želim zahvaliti e, ministru na ovu intervenciju i na tome što je došao u odbor danas. Također Helmutu na ovom dugom e, uvodu u cijelu situaciju u regiji i također. Prva početna točka treba biti da naš prvi prioritet treba biti osiguravanje koherentne politike za razvoj u okviru naše trgovinske politike, posebice kod provedbe EPA. E također ova regija pokazuje e, e, kompleksnost cjelokupne situacije jer u svakoj zemlji u odnosu na, i to u samom svakoj poslovnoj zemlji, odnosno na EPA sustav, e, odnosno sporazume. Znači, vidimo niz pitanja u pojedinim zemljama s kojima trebamo izaći na kraj, s kojima komisija treba izaći na kraj. Ja sam e, htjela da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji, ali odluka o Brexitu također će utjecati na i ravnotežu tih sporazuma i to e, tako također je nešto što digitali treba uzeti u obzir. Također što se tiče E, razvoju, politika i tako dalje i razmatranja u tom smislu treba biti obuhvaćena. Što se Burundija tiče, situacija je toliko ozbiljna što se tiče kršenja ljudskih prava i zlo, zlouporaba. Doista je zbog toga trebalo eh, diskvalificirati na samom početku bilo koji sporazum Europske unije, trgovinski sporazum s Burundijem. Eh, obzirom da je pokrenut članak 96. Kotonu, a to dovodi u pitanje eh, cijelu EPU u dugoročno i to znači da trebamo zapravo pogledati kako je pa izbalansirana i mnogi su komentari već izneseni o tome koje su tu gospodarske karakteristike pa sporazuma, tarifnog režima i tako dalje. Ali ako pogledamo samo situaciju što se tiče ljudskih prava, prije ljeta na saslušanju smo čuli e, svašta o klauzulama o ljudskim pravima, o raznim epama. Tu su razne odredbe o praćenju stanja ljudskih prava i nadzoru. Ali situacija posebice u Burundiju pokazuje točno zašto mora ova dimenzija naših trgovinskih odnosa bila e, biti ispravno uključena ako želimo koherentnost tih politika u, u razvojnoj politici. Osim toga, kao što je Helmut, Helmut rekao, nema poglavlja o održivom razvoju u ovom sporazumu, što je ispod pragova koja se je komisija zacrtala u svojim ekonomskim sporazumima sa regijama diljem svijeta i to je daleko ispod onoga što smo dogovorili u drugim e, sporazumima o ekonomskim partnerstvima, EPA sporazumima i to treba isto uzeti u obzir. Dakle, u ovoj situaciji nadala se da će komisija na neki način razuma odgovoriti na naše odnose sa istočnoafričkom zajednicom, ali ovo sve što smo vidjeli je odgovor koji se temelji zapravo na e, pritiskanju jednog od partnera koji je najangažiraniji u tom odnosu, a to je Kenija. Znam da smo čuli već e, puno rasprave jutro sa delegiranim aktima, ali čini mi se da ovaj pristup koji je zauzet prema Keniji i delegirani akt kojim se žele uključ, isključiti Kenija iz pristupa u okviru uredbe o pristupu tržištu je nešto što će poteći znatno raspravu u istočnoafričkoj zajednici. obzirom da je cilj Europske unije promicati regionalnu integraciju i sporazuma između regija, ovaj pristup podijeli pa vlada i umjesto partnerskog pristupa doista nas podsjeća na neka mračnija vremena eh, međunarodnih odnosa Europe i mislim da nimalo nije zavrijeđen i treba tu naći rješenje i čuli smo niz raznih ideja, raznih kolega, čuli smo niz ideja koje su iznesene i u ovom e, domu i, i u razgovorima sa kenijskom vladom, ali moramo jednostavno naći rješenje da se za Keniju osigura bezcarinski i kvotni pristup tržištu i molim komisiju doista da iznese neko jasno rješenje koje će osigurati rješenje ove situacije i neke su zemlje odgodile potpisivanje, pa, ali molim komisiju da onda iskoristi to vrijeme da se pozabavi slabostima u sporazumu i sporazuma i da se može pogledati neke e, konkretne probleme u regiji i e, također i recimo e, pitanje Brexita i kako to utječe na sporazume održivi razvoj odgovarajuća poglavlja u sporazumu i također nadzor od strane civilnog društva i od strane zajedničkih parlamentarnih odbora. To je ključno ako želimo sporazum koji će doista promicati, a vraćam se na ono što sam prvo rekla, e, koherentne politike za razvoj, jer bez tih elemenata sve će se ovi sporazumi vratiti na razinu e, trgovinskih sporazuma prve generacije, a ne druge generacije. A mi u ovom trenutku očekujemo od njih više. Hvala. Gospodin Takula. Zahvaljujem. E, zamjena za gospođu Sake. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege, Važno je razmijeniti mišljenja o sporazumu sa partnerima u Istočnoj Africi. Želio bih ovdje dodati nekoliko stvari. E, prije svega, e, cilj, oko ciljeva koje ovi sporazumi trebaju postići. Kao što znate, ovo nije klasični sporazum, nego partnerstvo za trgovinu e, asimetričan i progresivan, ali i partnerstvo za razvoj istovremeno. Od nas kao zastupnika se traži da se, da učinkovito ispunjujemo te zadaće. Što se tiče zastoja u procesu ratifikacije u ovom trenutku, je, to nešto što moramo riješiti, izaći iz ove, iz ove pad situacije i pronaći rješenje za Keniju. E, postupan je asimetričan u tom smislu što je Europska unija dala e, e, ACP-u potpuni e, pristup svom tržištu, a za uzvrat dobila sam samo određene uvjete i prelazna razdoblja. Ali to je dobro početak. Znači, dobro bi bilo redovno pratiti otvaranje afričkog tržišta, kako bi se moglo procijeniti je li stupanj otvorenosti prikladan i jesu li prelazna razdoblja dovoljno duga da bi se omogućilo zemljama da se prilagode. Ta, ta je potpora ključna kako bi se osiguralo da ovaj sporazum ima povoljan učinak na njihova gospodarstva. Nadalje, EPA također mora e, omogućavati e, regionalnu integraciju u Africi. Zato, jako je bitno zato da naši afrički partneri rade na uspostavljanju kontinentalnog područja trgovine, slobodne trgovine e, na svom kontinentu i odgovarajuće strukture. Treće, EPE, EPA sporazumi moraju biti e, i socijalni i gospodarski alati i u tom smislu E, važno je da klauzula o obnavljanju e, za pet godina e, uzme u obzir reviziju odgovarajućeg razvoja, održivog razvoja. Sporazum je trebao biti ambiciozni i po pitanju ljudskih prava. Samo spominjanje sporazuma iz Kotonua nije dovoljno ni žao mi je što odredba o ljudskim pravima, klauza o ljudskim pravima nije izražena snažnije. Na posljedku, e, ovaj je sporazum trenutno zapeo e, i trenutno je Kenija u velikom riziku. Znači u ovom trenutku bilo bi poželjno dati Keniji dodatno vrijeme e, dok Tanzanija i Uganda odluče o sporazumu. To bi moglo biti alternativno rješenje ako dotične strane odbiju potpisati sporazum. U svakom slučaju trebali bismo e, izbjeći na svaki način situaciju da Kenija e, trpi posljedice situacije za koje nije odgovorna. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Luns, vi ste htjeli? SK, izvolite, Kakeler. Hvala. E, slažem se sa većinom onoga što je rečeno, pa ću pokušati skratiti. Svakako nema nikakvog smisla imati sada delegirani akt za Keniju, ali ako sam ispravno shvatila komisiju, onako taj nećete možda povući. Dobro. Dakle, ako Tanzanija traži više vremena da razmotri posljedice Brexita, mislimo da je to e, razumna klauzula i mi bismo svi rado bolje e, ima, <laughs> razumjeli kako će biti posljedice toga, pa mislim da to nije nešto što EU može odbiti kao nevaljani razlog ili neodgovarajući razlog ili nešto. To nije izgovor, nego doista valjani zahtjev da se zatraži odgoda iz tog razloga i kao što je rečeno, puno je stoga što možemo mi sami napraviti u tom razdoblju, kao što su i odredbe ljudskim pravima koje treba jačati i ako mislim je potrebno da vijeće ratificira tekst, e, recimo nakon jednu godinu nakon e, pravnog, završetka pravnog e, uređenja teksta, onda mislim onda možemo i od drugih zemalja očekivati da će im trebati toliko vremena. Pa se slažem e, sa kritikom e, ovog pristupa. A što se Kenije tiče, e, vidjeli smo jednom prošlosti već kakve su bile posljedice. Trebali bismo znati to bolje napraviti sada. Merci. Neću ponoviti sve što smo već čuli o ovom sporazumu. Međutim, mislim da je važno da govorimo o novoj generaciji sporazuma s Afrikom te također moramo se pozabaviti s novim angažmanima Ujedinjenih naroda vezane za razvojne ciljeve i humanitarnim pitanjima, a u okviru ovih sporazuma o tome se ne govori. Jasno mi je zato što su pregovori se odvijeli prije nekoliko godina, međutim mislim da bi bilo važno da se sve ovo ipak uključi u odnose s afričkim zemljama i s komercijalnim odnosima koje s njima imamo. Moramo se zapitati kakva je situacija nakon Kotonua, jer ti, kom, ti trgovinski sporazumi e, su dio sporazuma iz Kotonua koji završava 2020. godine, ali ne znamo e, što e, ti sporazumi daju ili ne daju s obzirom na sve angažmane koje imamo vezanim za Kotonu. Nadalje, e, postoji obvezni pristup e, vezano za razvoj koji apsolutno ovdje nedostaje. Ovdje go radimo o partnerskim sporazumima s afričkim zemljama kako bismo e, bili u skladu s pravilima VTO-a. To nam barem komisija stalno govori. Ali ovdje se zapravo krije puno više toga. Mislim da bi bilo važno da se radilo jednostavno o usklađivanju sa pravilima VTO-a, ali e, većina tih zemalja, četiri od pet zemalja, su zemlje e, koje imaju povlašteni pristup tržištu. Oni liberaliziraju samo 82%, dok Europa liberalizira 90%. To se ne može tako reći, ali Tanzanija, Burundi ili Ruanda su zemlje koje su itekako deficitarne po pitanju razvoja u odnosu na europske zemlje jer nema dovoljno mehanizama zaštite. Vraćam se na ono što o čemu sam govorila ranije, a to je poteškoća koju Europska unija ima o potpisivanju sporazuma s Burundijem. U srpnju ove godine objavljeno je izvješće Ujedinjenih naroda koja kaže da je u godinu dana bilo 385 smaknuća e, bez e, razloga u Burundi, dakle tijekom godinu dana. Oko Buđumbure bilo je također otkriveno devet masovnih grobnica sa oko 200 leševa. Jesmo li mi sad spremni potpisati sporazum s Burundijem? Pitanje koje se postavlja je je li moguće potpisati sporazum sa samo dvije ili tri države iz te istočnoafričke regije. U početku su nam rekli ne jer je izvorni sporazum bio sa pet država, prema tome mora se odnositi na pet država. Može li se dakle taj sporazum potpisati samo s jednom ili dvije države koje bi ga de facto potpisale? Na taj način bi se riješilo pitanje Kenije s obzirom na zemlje koje ne pristaju na sporazum, ali također tu bi riješio se i problem Europske unije koja ga onda ne bi morala potpisati s Purundijem. Imam još jedno pitanje za Europsku komisiju, a to je mogućnost da se radi na planu B, na alternativi GSP+. A Komisija bi govorila o alternativi GSP, ali nikada alternativi za GSP+. To bi također bilo zanimljivo rješenje za Keniju, jer na taj način Kenija ne bi morala prekinuti logiku internoj integracije, regionalne integracije, a istovremeno Kenija bi imala pristup europskom tržištu, a ne bi istovremeno izgubila one aspekte koje se odnose na četiri druge zemlje koje imaju e, povlašten pristup europskim tržištima. Dakle, treba nešto učiniti kako se Kenija ne bi našla u situaciji koja bi bila vrlo nestabilna za njezinu ekonomiju. Hvala sada Kristof Jelner. Hvala. Doista ovo je vrlo komplicirano sa svim vrstom, sa svim ovim razinama EPA, privremenih ipak e Mare, Kotonu i njihovog međudjelovanja. I još e, bih jednu stvar, možda da mi se detaljnije pojasni, znači, što se tiče Mare. Mislim, doista imamo, već godinama vodimo ovu raspravu E, o uredbi o pristupu tržištu meru. I znamo da je razlog e, za to što neke zemlje nisu potpisale i ratificirale EPU, EPA sporazum e, o gospodarskom partnerstvu, ali drago mi je čuti da Kenija želi potpisati i ratificirati sa svoje strane. Ako to učine, Mislim da bi to zapravo riješilo problem, jer ako ja sad, kad pogledam detaljnije delegirani akt, to piše da će onda zadržati preferencijalni pristup tržištu ako potpišu i ratificiraju. I ako možemo vjerovati onome što čujemo, a ja vjerujem, onda ja zaista ne vidim gdje je problem, ne znam. Možda da mi to neko pojasni. I također mogli bi to okrenuti na Mm, i pogledati to s druge strane i pitati se, ne znam, je li to novo pitanje? Dobro, ne, ne znam, evo, drago mi je što čujem da je Kenija izrazila tu spremnost, ali čudi me što su raspravu vozima sada, možda u 5 do 12, možda je 12 i 5 ili ne znam, a umjesto da raspravljamo o potpisivanju i ratifikaciji, da smo to raspravili prije par mjeseci, a onda sad ne bi bilo u takvoj situaciji. Znam da ima neke kolega i čujemo E, u ovoj raspravi da neki e, ljudi žele pozdraviti od e, odgađanje i imaju svoje razloge, ali ja to svakako ne bih pozdravio. Mislim, tijekom mojih 12 godina ovdje o EPA, EPA sporazumu smo razgovarali više nego bilo čemu drugoma odgađali i tako dalje. Imamo ne samo plan B, nego imali smo i plan C i privremene EPA sporazume i tako dalje i pokušavali smo naj, najrazličitije ideje da te sve to pokrenemo. I u tom kontekstu na određeni način ja doista pozdravljam e, e, predlog Marijane da se možda ide na GSP+, ali sa strane, strane Kenije, pa dobro, e, ratificirajte konvencije i pa da, mislim, nije to našim rukama, ali to je dobra stvar. Ali ono što treba je krenuti od potpisivanje je odmah sada jer ako to ne ako se to učini onda ne postoji problem bar ja to vidim a onda a dobro ostaje na i dalje moje pitanje zašto se time bavimo sada nismo se time bavili prije par mjeseci ali u tom kontekstu onda sada ne bih vidio problem sa delegiranim aktom Hvala, dobro, Sandra, možemo li čuti onda jasnu poruku koju bi poslali kenijskim eh, uzornicima o tome kakva će biti situacija ako Kenija ratificira EPA sporazum. Je li istina, kao što je rekao Kristof Filner, da bi to riješilo cijeli problem i da bi oni imali e, bescarinski i beskvotni pristup europskom tržištu. Je li to istina i možete li to zajamčiti? Naravno, čuli ste i druga e, različita pitanja raznih kolega Sandre. Zahvaljujem e, ministru Nešto je došao ovdje tako živo e, predstavio e, želju njihove zemlje da ostanu u ovom partnerskom odnosu s Europom i također mi se također veselimo i širenju naše suradnje na aspekte koji idu dalje od trgovine. Naime, svjesni smo promjene raspoloženja u europskom društvu. Pa e, evo za početak želim raspršati e, sve e, sumnje oko toga da je naš konačni cilj naravno regionalni sporazum za cijelu regiju, ali pravno gledano AKP zemlje već su na sastanku ministar trgovine pristali potpisati i sada imaju pravo potpisati. Pa sada želim raspršiti te pravne sunje, oni imaju pravo potpisati i mi ćemo potpisati, dakle će pravno idemo dalje. Ako Kenija potpiše i ratificira, kao što sam rekla, to ne znači da će se pokrenuti EPA, nego to znači da će Kenija ostati u okviru uredbe o pristupu tržištu. To znači oni delegirani akti koje smo vam sada podnijeli. Također želim e, zahvaliti i to od sveg srca uvaženom gospodinu Šolcu koji je e, vrlo objektivno i vrlo detaljno prezentirao sporazum koji je vrlo kompleksni sporazum kao i sve EPA sporazum ima svoje e, dijelove koje treba razumjeti. Također zahvalna sam, zahvalna sam na svim referencima o Eh, o razvoju na, eh, i sve drugim klauzulama. Eh, imamo i non-execution clause koja je povezana sa sporazumom iz Kotonua, znači odredba na izvršavanju i tako dalje. I uvjerena sam da je to klauzula koja Europskoj uniji daje mogućnosti koje E, je tražila, a to je da e, uključi pitanje ljudskih prava. Također želim e, raspršiti sve sumnje oko GSP ili GSP plusa. GSP je defaultni režim, pa možemo bez ikakve primjene ga zajamčiti, ali za GSP plus treba postojati odgovarajuća primjena, pa po mojem mišljenju to nije E, rješenja ako želite zadržati preferencijalni pristup ako EPA ne uspije. Upravo smo čuli od uvaženog ministra da se radi o zemlji koja doista želi ući u EPA e, sporazuma ne GSP plus ili GSP. Dakle, e, to nisam namjerno govorila, nisam namjerno govorila o GSP plusu, nego samo GSP-u. Dakle, ovaj sporazum sa jednom vrlo liberaliziranom regijom. E, u ovoj regiji 65% trgovine je već na e, nultoj stopi e, sa partnerima iz Svjetske trgovinske organizacije. Znači, stvarna liberalizacija za Europu je otprilike 17% ukupnog trgovinskog volumena. To je nešto što se može provesti, jer postoji još E, onaj moratorij od 17-12 godina plus 25 godina za e, provedbu, znači 2043. je posljedna godina provedba i mislim da je to u redu za onih 17% koje treba liberalizirati za Europu, a uz to ako stavite onda ovo je snažno poglavlje o razvojnoj suradnji, koje je jedno od pitanja koja su naj najbolje, najviše raspravljena zajedno sa klauzulom o neizvršenju. E, to je ključno jer ova regija želi imati infrastrukturu koja će im omogućiti e, ovaj trend da budu ključno čvorište u Africi i dalje od samo robe usluge. Možda nisam imala puno pitanja, ali Svakako se slažem sa e, gospodinom Darlingom koji kaže da trebamo imati koherentnu politiku za razvoj. Znači, doista smo za regionalni razvoj, to je naš e, ključni cilj i vjerujemo da ćemo doći tamo, e, kao što je rekao i kenijski ministar jutros. I također vjerujem da ako odgovorimo na pitanje koje se spomenulo o tome kako možemo izbjeći e, eventualne e, e, prekide primjene za Keniju. to, je to je moguće, kao što sam rekla, time što će ostati u okviru MAR uredbe, ali a jasno je rečeno da zemlja i regija žele EPU, ali za to svi moramo sudjelovati. Hvala. Hvala lijepo. Helmut. Ma samo... Ako, mislim, ako sam dobro shvatio, bilo je to pitanje. Da li Kenija može ratificirati po delegiranom aktu? Kako ja to vidim? Ja mislim, ako oni to učine, tako nećemo imati problema. Da, u okviru delegiranog akta ali ostajemo u svakom slučaju u tom okviru Danija. Evo da to stvarno bude jasno, jer mi smo već jutros svodili tu raspravu. Sve te zabrinutosti koje su iznijeli neke članice, uključujući Keniju, mislim da će se sve to razriješiti, njihove dvojbe sa ovim delegiranim aktom. Da. Delegirani akt upravo taj problem rješava i pokriva. Mi smo pripremali delegirani akt u svjetlu različitih situacija. Zapravo za Keniju je potpuno jasno da je ratifikacija EP e iz 2014. nam omogućava da ostanu u okvirima. I to nije ono, recimo, isto što smo imali onaj privremeni ili prijelazni, da kažemo, ugovor o trgovinskom E, partnerstvo, nego ja ostaje unutar uredbe. Evo, samo da budemo sigurni da smo dobro shvatili. To znači da ćemo potpisati, ratificirati, ali sigurni smo da se sporazum neće provoditi jer ona četiri druga ga neće e, u tome sudjelovati. I onda ćete imati pristup tržištu i e, sigurno je dakle da to će to tako funkcionirati. Dakle, ako smo sigurni da ona četiri preostale zemlje neće ratificirati, a jedna će ratificirati, ali neće stupiti na snagu jer e, to znamo jer treba je potrebno da svih pet ratificira. U protivnom ne stupa na snagu. A ako smo sigurni da će to samo jedan ratificirati, mislim da to treba reći i drugim afričkim zemljama, naročito onima iz Zapadne Afrike. Dovoljno je da jedan ratificira jer onda će imati pristup tržištu. To će biti jako interesantno za Keniju, ali i za druge afričke zemlje. Evo, podsjećam vas da smo mi rekli već da ne zaboravljamo različite situacije u različitim zemljama. Jer vidite, one dvije zemlje koje su krenule na, sklopila onaj privremeni prijelazni ugovor, e, imaju svoj režim i svoj način postupanja. Kenija to nije učinila, prema tome ne možemo ih uspoređivati. Ali Kenija ostaje u okviru, kao što smo rekli, Mara, odnosno uredbe o pristupu tržišta. I to nije ništa novo, jer to je nešto o čemu smo mi već toliko puta raspravljali. A vi ste nam se zapravo poticali da nastavimo upravo na tim tempom i na taj način kako bismo sa istočnoafričkim zemljama postigli odnose koji su potpuno kompatibilni onima su sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Mislim da možemo biti zadovoljni jer smo mi jako napredovali na tome. Pošto vidite sa svim zemljama osim sa jednom zemljom imamo instrumente VTO-a za unapređenje odnosa, a sama jedna zemlja koja je ostala izvan toga s njom, ona ipak još uvijek ostaje u okviru uredbe o pristupu tržištu. Prema tome, mislim, a što se tiče Tanzanije, onog trenutka kad se odluče potpisati i ratificirati, imat ćemo odmah isti čas jedan potpuno kompatibilan ugovor o gospodarskom partnerstvu. I u zapadnoj Africi, vidite, imamo EPA, EPA, dakle, isto e, taj ugovor SGP koji je potpuno kompatibilan. Ali da vidite, mislim, samo naglasimo kako implementacija dugo traje, recimo i kod Gane. Njihov izbor, oni su se odlučili da uzmu ovaj prijelazni tranzicijski privremeni ugovor ali vidite i unatoč tome u svakom slučaju implementacija dugo traje. Ja bih recimo odredila recimo kod da nam treba jedno deset godina da postignemo jedan sveukupni regionalni ugovor za Zapadnu Afriku. Međutim, kao što smo rekli, EPA, odnosno SGP je jedan postupan proces, ali vrlo dinamičan proces u kojem doista moramo poštivati različitosti, specifičnu situaciju svake zemlje, i svake regije. Ne možemo primjenjivati univerzalna rješenja za sve. Mi znamo da za Keniju vrijede posebne stvari, za druge zemlje posebne. I znamo već da oni imaju svoje vlastite institucije kojim trebaju dati odobrenje za uđu, neka tako nešto i mi to poštujemo mi, oni bi svi mogli potpisati kad postignu stanovitu, da kažemo, zrelost u tim odnosima, ali za to se moraju prvo međusobno dogovoriti i onda mogu odmah pristupiti svi što se nas tiče, ali neke stvari oni moraju sami riješiti. Prema tome, mi želimo izbjeći sve moguće usporedbe, ovo o kojima svi govorili, dakle nametanje istih kriterija, jer se to ne može učiniti za razne zemlje, razne situacije. Oprostite gospodine ministre, da li možete dati neke konkretne datume za potpisivanje i ratifikaciju koju biste ste spominjali rujan. Međutim, nije jasno kad će se to točno dogoditi. Da li možete dati konkretne datume? Hvala lijepo što ste me to pitali, predsjedniče odbora. Mi bismo voljeli potpisati sporazum sutra ujutro ali to je zapravo naš plan i naša želja. Ja se ne vraćam u Keniju, a da nismo to potpisali, kratko i jasno. Što se pak ratifikacije tiče, mi smo upravo sinoć uh, utvrdili da se naš parlament sutra raspušta. Kao što vidite, to je stvarno jedan grozan tajming i oni će se ponovno vratiti u svoje klupe 2. listopada, što je ponovno jedan vrlo zanimljivi datum. Ali mi to uzimamo u obzir, dakle, da parlament ima svoj prekid jer e, mi vodimo računa o tome, mi zaista ne želimo izgubiti pristup tržištu ni na jedan dan, zato je kažem drugi deset je vrlo zanimljiv datum. A kad bi se to dogodilo i na jedan dan, jako puno privatnih malih poslova i kao općenito naše ekonomije se poremetilo. Prema tome, temeljeno na pravilniku našeg e, parlamenta vidjet ćemo čim se oni ponovno okupe drugog deseta, kojom brzinom, maksimalnom brzinom ćemo to ratificirati ali vidite to je obveza koja postoji, koju je hvatila kenijska vlada i mi namjeravamo to e, apsolutno gura dalje tim velikim tempom kako ne bi ni na dan izgubili pristup tržištu. Hvala lijepo ministra Helmut. Ja bih se htio zahvaliti ministru kao i svim kolegima koji su pridonijeli ovoj stvarno vrlo živahnoj i sadržajnoj raspravi i da naglasim kako ne vidim nikakav razlog da ako sutra bude potpisan ovaj sporazum, zašto se ne bi nastavio delegirani akt, kako je to već i za druge zemlje došlo do izražaja kako je to kazano i napravljeno. Drugo, sve ovi doprinosi i različiti aspekti koji su e, u ovoj raspravi osvjetljeni i koji su došli do izražaja, mislim da se moramo ime odbora njima zahvaliti jer je možemo baš zahvaljujući svemu tome bolje vidjeti koje je trenutno stanje. A sad je upravo i Galina rekla i naglasila kako tu postoji i taj e, dakle u fokusu apsolutno evropske pažnje da se pristupa toj regiji na individualne, diferencirane načine, da se ide korak po korak, regija po regija. I mislim da to treba biti i ona vodilja za donošenje naše konačne ocjene, dakle za našu poziciju Europskog parlamenta o tom sporazumu. I mislim da to donekle utječe i na naš odnos prema ostale četiri države iz te skupine, kako bi vidjeli gdje su oni u budućem razvoju naših gospodarskih i trgovinskih odnosa. Kako bi vidjeli što će to značiti za čitavu tu regiju, u kojoj mjeri će to svakoj pojedinoj zemlji pružiti šansu da se tako gospodarski razvija, da to bude jedan održiv razvoj. I to je de facto je onaj naš glavni cilj. Pa bih zaista razmislio o tome kako će izgledati plan rada naših budućih aktivnosti, naime, i to ćemo za dva dana recimo doći do tog nekakvog zaključka i to onda vama dalje predložiti. Hvala puno. A mislim da smo sada došli upravo do točke 12. našeg dnevnog reda. To je vrlo slično ovom o čemu smo već raspravljali. Riječ je o sporazumu o gospodarskom partnerstvu Europske zajednice i Republike Gane. Prema tome možemo biti vrlo kratki i na kratko bih dao riječ našem izvjestitelju kolegi Felleru. Da, bit ćemo stvarno vrlo kratki jer već smo dovoljno raspravljali o SGP-ovima. Dakle, to je zaključeno još 2009. taj sporazum. Gana je sad u međuvremenu potpisala i ratificirala ovog ljeta u svom parlamentu taj sporazum. Gano pokriva inače regionalni sporazum o gospodarskom partnerstvu, ali nadamo se da će do 1. listopada, što bi bio dakle, naš rok u okviru uredbe o E, Mara, dakle uredba pristupa tržištu, do tad je reguliran pristup tržištu, da bi dakle do tog roka desetog zaista to mogli svi partneri potpisati i ratificirati. Tako da ne bi Gana ostala izvan pristupa tržištu. E, međutim, vidite, to je bilo jedno privremeno rješenje koje je do sada bilo na snazi za Ganu, ali taj privremeni ugovor nije naravno konačno, ne može ispuniti sve ono što daje kompletan SGP, sporazum o gospodarskom partnerstvu. I mislim da od prvog dana smo de facto imali jedan potpuno slobodan pristup Gane evropskom tržištu, a inače što se tiče Gane, njihovo će tržište postupno se u tijeku sljedećih 15 godina liberalizirati za ostale partnere ali cilj bi nam trebao biti da se ta liberalizacija e, ne vrši prema ovom privremenom ugovoru, nego da zaista dođe do nje u cijelosti kada bude cijela regionalni sporazum spreman i kompletno na snazi. Ali kažemo, to je opcija za koju se Gana bila odlučila, taj privremeni sporazum, pa prema tome to smo je morali poštivati i složiti se sa tim privremenim režimom. I nadamo se da ćemo onda do 1. listopada imati ratifikaciju od strane svih, dakle potpisi ratifikacije od strane svih ostalih partnera u ugovoru. Hvala. Nakon svih e, rasprava danas prije podne, teško je da, nam, da ne dođemo do zaključka kako se kad kad stanovito nasilje isplati, vidimo recimo i kad kad e, čak nasilne metode koje se koriste, prijetnje i sve ostalo isplati, što vidimo na primjeru Gane, jer vidite, ako bude ratifikacija do prvog desetog onda to trebamo doista imati na umer. vidite, prije deset godina smo imali sasvim različitu ekonomsku situaciju i drugčiji kontekst. A mislim da je još zanimljivije kad razmotrimo i sjetimo se prethodnih rasprava koje smo vodili o istočnoj afričkoj zajednici. To su bile zemlje koje su im bile podvrnute istim pravilima sa Evropske unije što se tiče pristupa tržištu, ali onda su ih se sasvim drugčije tretirale kako, toga kako će održati svoj pristup tržištu i svoje preferencijalne režime. A i vidjeli smo da nisu onda ti zapravo sve zemlje koje su trebale sudjelovati bili sudionici i supotpisnici tih ugovora to na kraju htjeli potpisati, odnosno ratificirati. I sad vidimo da ovo što sad imamo zapravo nije uravnoteženo i ne odražava današnji kontekst. Pogledajte samo ovaj raspored, e, vremenski plan kako će se ukidati tarife carinske kvote. To je sasvim različito od onog što mi imamo za regionalnu EPO. Prema tome bi trebali te razlike korigirati, pogotovo u, odnosu na istočnoafričku zajednicu. Mislimo da smo to bio jedan od glavnih prioriteta i trebao biti glavni prioritet Evropske unije kad se kad, je riječ o prvo to kompatibilno sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zatim, pitanje kako će se nastaviti poslije Kotonua i kako će izgledati onaj prelazni režim, opće civilno društvo i se uopće nigdje ne spominje osim na jednom malom mjestu. Zatim pitanje šta će doći na snagu, stupiti na snagu nakon ratifikacije, kako će izgledati implementacija. Dakle, mogu samo pozdraviti ovaj optimizam koji se vidi kod naših u politici, da se to donese, ali mislim da to ni u kom slučaju se ne odražava na situaciju na terenu i neće se odraziti na E, pravovremenu ratifikaciju. se tako neće ni promijeniti po različite situacije u državama, recimo u Nigeriji primjerice imamo sasvim druge prioritete koji su na snazi. A komisija čini se da nema isti utjecaj na nigerijsku vladu kao što to ima na vlade zemalja u regiji, druge zemlje kao primjerice kad je Gana u pitanju. Ali mislim jedan od kolega je već malo prije rekao da bi trebali gledati i saslušati šta kažu političari i vođe u samoj regiji. Njihovi predstavnici, dobro da nam je tu kenijski ministar, ali ministar trgovine iz Gane je upravo jedan od glavnih eh, ljudi koji su, koji su zaslužni za E, potpisi nastanak tog ugovora, jer na taj način su oni izbjegli 400 milijuna eura dodatnih carina kod izvoza u Europsku uniju. Međutim, to je znak, i e, možemo reći da je znak da se ovdje upalilo prijetnje, da je ovdje jedan nasilni čin, dakle jedno nasilno ponašanje puno prijetnji zapravo rodilo plodom. I na kraju, mislim da je ključna stvar ovdje da su činjenica da je potpisan i ratificiran ugovor o gospodarskom e, partnerstvu pokazuje da mi trebamo promovirati jačanje suradnje regionalne među partnerima u samoj Africi, jer to je onaj upravo ključ za razvoj i razvojnu pomoć. I mislim da Primjerice, još uvijek za to je vrlo bitno što ćemo učiniti u Istočnoafričkoj zajednici, jer tu nismo definitivno nismo ni blizu da smo dovoljno razgradili barijere i pomezali te zemlje i pomogli integraciji i boljoj suradnji tih zemalja samih hvala sad gospodine Lund. Ja ću biti vrlo kratak. ECR er je zapravo podupire ovaj ugovor privremeni, ali ako bi isto kao i naši prethodnici mi preferirali da se više pažnje posveti postignu regionalni sporazumi. A zatim imam još nekoliko pitanja u vezi s onim što je ovdje izneseno, posebno u vezi svitanja u Nigeriji. Možda bi komisija imala više informacija, mogla nam tu nešto kazati. Zašto je dakle i Nigerija nije bila u stanju potpisati sporazum? Zbog toga što nedavno odobrana, izabrana vlada nije bila u stanju ili nije bila voljna to učiniti. A što to znači za ukupni regionalni zapadnoafrički ugovor? Da li će i on ostati nepotpisan? I što komisija misli, hoće li se to stanje u nekom dogledno vrijeme razriješiti? A ako to mislite, što ćete konkretno učiniti da pomognete tome razrješenju situacije i tom ubrzanju. A zatim kad smo govorili već o Gani, pitanje što će se onda dogoditi sa ovim privremenim sporazumima ako se dođe do onog sve, sveobuhvatnog regionalnog. Hvala. Uh, naš žitelj u Sijeni nije na sastanku, ali dodatnu primjedbu želim napraviti. E, zašto je Gana pozvala u taj privremeni prelazni sporazum koji ima sasvim e, različite e, dažbine e, koje su predviđene nego li one u okviru partnerskog sporazuma. Dakle, to nije u skladu s onim što je dogovoreno 2007. godine. I zbog toga ta ratifikacija ovog privremenog sporazuma EPE dovodi u pitanje potpisivanje regionalnog sporazuma. A zašto ne postupimo isto kao što smo rekli da ćemo postupiti za Keniju? Nadalje, ehm, obala Slonovače ima ehm, smanjene tarine ehm, e, dok Gana Kod Gane se to primjenjuje na drugi način. Pa e, mislim da je to šokantno e, s obzirom na regionalnu suradnju. I još jedno treće pitanje koje je političke prirode. Ako pogledate kakva je situacija s različitim državama ecowas dakle zajednice zapadnoafričkih zemalja, da li naš pritisak stimulira razvoj u tim zemljama? A te zemlje već imaju kompliciranu političku i socijalnu situaciju koje druge strane koriste za vlastite ciljeve. Drugim riječima, kada govorimo da moramo braniti francusku nuklearnu industriju u Maliju, i e, situaciju vezanu za e, urani. Dakle, e, tu moramo uzeti u obzir i politički i socijalni razvoj i previranja u tom smislu. Ne možemo se samo baviti pitanjima trgovine. Hvala lijepa. Najprije bih se zahvalila zastupniku Šulcu na ovom vrlo stručnom pitanju. Vi govorite o različitim carinskim carinama. Ne, to je gotovo isto, samo se marginalne promjene. Mogu vam dati podatak za kategoriju A. Početak provedbe je isti kao i e, za e, onu za zajednicu Zapadne Afrike i sporazum EPA. Međutim, e, riječnik je drugčiji. zapravo ono što je sročno 2007. moramo pretočiti na jezik iz 2012. godine. To je zapravo samo tehnikalija i ako želite možemo se bilateralno sastati i razgovarati o tome. Moramo zaista biti svjesni činjenice da je Gana vrlo raznoradno gospodarstvo. Ima proizvode s dodanom vrijednosti. A, a moraju izvoziti E, sa povlaštenim statusom ako žele ostati konkurentni. A moram reći usput da je Europa ona koja najviše uvozi proizvode iz Afrike s dodanom vrijednosti. Prema podacima e, Svjetske banke. A Nigerija je pak velika izvoznica nafte. Dakle, odluku koju je Nigerija donijela je suverena odluka, oni nemaju jako raznovrsnu ekonomiju i zapravo ih ništa sada ne tjera da imaju povlašteni trgovinski sporazum. Međutim, u Nigeriji se i dalje vodi rasprava o prioritetima, ima nekoliko drugih prioriteta. Nigerijska vlada zaista se zalaže za razgovore. Mi kao evropljani pokušavamo pomoći. Dakle, radi se o procesu koji je stvarno krenuo iz Afrike. Mi to pozdravljamo jer zaista je divno vidjeti da e, su u Nigeriji sami shvatili situaciju i e, da oni pokreću ovo jer osloniti se isključivo na naftu, i ovaj, osim toga to je proizvod koji ima velike fluktuacije u cijenama, oni su shvatili da to nije dobro. A je inače čekao 2007. godine, rekla bih čak 2006. godine, jer su te godine shvatili da još neće biti moći ući u regionalni sporazum, pa su zato ušli u privremeni sporazum i e, oni su e, odložili kako potpisivanje, a, čak i ratifikaciju do sada jer oni ne mogu živjeti stalno pod prijetnjom da će se taj režim prestati primjenjivati na njih mi zaista želimo da dođe do tog e, regionalnog sporazuma, odnosno na regionalnoj razini, to bi bilo bolje, naročito vezano za zemlje porijekla. Uvjerena sam da ćemo u tome i uspjeti. Htjela bih također naglasiti da se sada radi o situaciji koja će se povremeno razvijati, a s obzirom na profile carina, i carinskih stavaka, e, to jednostavno neće ništa narušiti u regiji. I radi se o konvergenciji, o nečemu što ide prema regionalnom. Nadam se da sam na taj način e, raspršila sve vaše sumnje. A Ovaj sve čeka od 2007. godine da se u regiji nešto pokrene, što se do sada nije dogodilo. Ali ipak imam nade da će do toga doći, jer 2007. godine nismo imali zajedničku carinsku, vanjsku carinsku tarifu, koju sada imamo u Ekovasu, a to znači da je se puno lakše može pristupiti EPI. Možda smo imali e, nešto što je E, samo poslojalo na papiru, ali ne i u stvarnosti. To je također daljni element e, koji ukazuje, po mom mišljenju, na to da će se situacija oko EPE razviti. Kristofijana, hvala lijepa i ja se slažem e, da ova prelazna privremena EPA zapravo ima puno nedostataka. Međutim, ipak je lako e, tek reći e, da ima puno toga što nedostaje jer zapravo e, sam cilj sporazuma je i napravljen kao prijelazni upravo iz tih razloga jer to je pregovar, o njemu se pregovaralo upravo u smislu da to treba biti zaštitna mreža. Drago mi je da je Gana iskoristila mogućnost te zaštitne mreže. Ali sada moramo ići dalje jer uredba o povlašenom pristupu tržištu sada prestaje vrijediti. Mislim, kad vi govorite o tome da smo mi vršili pritisak, ne mogu se s time složiti. Mi smo bili ti koji smo rekli da e, uredba o povlaštenom pristupu tržištu će isteći. Većina nas i ja sam sa, i vaš klub se za to odlučio. Ja sam pregovarao e, s vašim susjedom. Mi smo se dakle oko toga dogovorili, a sada govorimo o tome kako da se ta situacija riječi na pragmatični način i kako da pomognemo pojedinim zemljama kada do toga dođe. Razgovarali smo sada o Keniji. Iako se kaže da je to pritisak i da to nije u redu, e, nadam se da će socijalisti i demokrati biti u mogućnosti da to podrže. Jer ta je zaštitna mreža upravo osmišljena za ovakvu vrstu situacije. E, Gana je dakle u toj situaciji i zaista ne vidim e, kako e, bi bilo tko tko je u ovoj dvorani koji se složio da se taj e, uredba e, povlaštenog o tržištu mora pretati vrijediti u jednom času da bi mogao sada se drugačije odnositi prema Gani. Hvala svima koji su u ovom sudjelovali. Zaključujem ovim i javni dio našeg sastanka, a za dvije minute počinjemo sastanak iza zatvorenih vrata, sastanak koordinata.